I think we can start, especially because Wim van de Kamp asked me when do we start. Ja. Upitan sam kad ćemo započeti i mislim da je dovoljno kasno i da trebamo E, početi. Informacije o sastanku koordinatora su vam dostavljene. Ako do kraja današnjeg sastanka u 6.30 ne bude primjedbi, onda ćemo ih smatrati usvojenima. Dakle, molim vas da odmah to pročitate i e, date primjedbe ako ih imate. Kao drugo priopćenje, e, tri koordinatora ćemo kasnije e, imamo na dnevnom redu tri koordinatora, međutim koordinator Peta Balaš nije uspio doputovati jer je njegov let otkazan. Vidjet ćemo kako ćemo postupiti kako ne bismo imali veću pauzu. Nadalje sad se radi o prezentaciji jedne studije o socijalnoj uključenosti u javnom prometu u Europskoj uniji. Srdačno pozdravljam Manuelu Zamaj Klodovici, voditeljicu području za tržište rada i profesoricu na e, katoličkom sveučilištu u Milanu koja će nam prezentirati svoju studiju. Gospođo Lodovici, izvolite, e, imate riječ. Hvala lijepa što ste me pozvali na sastanak odbora TRAN. E, ovo e, ova prezentacija bavi se jednom novom temom jer obično kad govorimo o javnom prijevozu mala pažnja se poklanja socijalnoj uključivosti uključenosti ali mi smo pokušali dati pregled veza između socijalne uključenosti i javnog prijevoza. Napravili smo jedan pregled e, literature i nekih empirijskih e, podataka. Sada je sve više i više poznato da kako bi se borilo protiv siromaštva i kako bi se smanjila socijalna isključenost za E, neke socijalne skupine javni prijevoz je jako važan kako bi se poduprala uključenost tih e, skupina. Dakle, mi smo pogledali koje su tu veze i e, koje su dobre prakse koje su primijenjene na nacionalnoj i lokalnoj razini, a onda smo na kraju i povukli, e, podvukli, odnosno naglasili neka pitanja o kojima bi se moglo dublje e, razmisliti i moguću ulogu europskih institucija i Europskog parlamenta na povećavanju e, pozornosti koja se poklanja socijalnoj uključenosti u javnom prijevozu. Dakle, mi tu nudimo jednu raspravu e, o tome što mi podrazumijevamo pod socijalnoj uključenost u javnom prijevozu. O tome postoji vrlo e, opsežna literatura, u to sada neću ulaziti. Ono na što ću se ja sredotočiti je e, E, misao da je socijalna uključenost jedan multidimenzionalni koncept to znači mogućnost za svaku osobu bez obzira na dob spol e, rasu prihode da sudjeluje u socijalnom političkom i gospodarskom životu dakle mogućnost pristupa socijalnom, gospodarskom i e, političkom životu. E, samo nekoliko podataka o tome koliko ljudi u Europi je socijalno isključeno. E, prema jednom od indikatora za socijalnu isključenost, a to je siromaštvo, odnosno rizik od siromaštva. 2013. bilo je jedan od četiri, jedna od četiri osobe u Europi bile su siromaš, siromašne, odnosno smatralo ih se siromašnim prema tim indikatorima. Dakle, oni su, e, tu je postojao rizik socijalne isključenosti. To znači 123 e, milijuna ljudi, dakle to je veliki broj ljudi koji su u siromaštvu. Taj broj je još i narast, odnosno i dalje raste zbog krize. Tako da e, oni građani koji su najviše pogođeni krizom e, raste, na primjer podaci između 2009. i 2013. došlo je do porasta za 7 milijuna ljudi. Naravno, ima e, mnogo razlika između zemalja članica i unutar zemalja članica jer su različiti socijalni sustavi i razlika, e, postoje razlike u tome kolika se pozornost uopće pridaje tim pitanjima u različitim zemljama, ali također i zbog razlika e, u e, gospodarskim okolnostima one zemlje koje su najviše pogođene krizom kao što su Italija, Portugal, Irska, Grčka tu je došlo do najvećeg povećanja e, rizika od siromaštva. Ne znam možete li mnogo baš vidjeti na ovom grafikonu, ali tu e, postoje e, brojke o broju stanovnika koji je pod rizikom siromaštva u, po zemljama, razvrstano po zemljama. Znači 24,8% e, stanovništva je prosjek. Taj je postotak puno više u Bugarskoj, Rumunskoj gdje je gotovo 58%, u Grčkoj gotovo 35%, a mnogo je niži od europskog prosjeka u zemljama kao što su Nizozemska, tu je 15%, Švedska, 15,6%, Češka i tako dalje. Dakle, postoje velike razlike među zemljama. Koji su najvažniji faktori koji utječu na siromaštvo i socijalnu isključenost? Prema literaturi najvažniji, najvažniji faktori povezani su sa situacijom na tržištu rada. Ako ljudi imaju svoje radno mjesto i svoje prihode, onda naravno e, ako nemaju radno mjesto i e, prihode, onda su naravno ugroženi siromaštvom. I ako nisu e, uopće zaposlivi, to jest ako nemaju šanse na tržištu rada. E, također e, život u urbanim centrima a ne u e, ruralnim je predstavlja veći rizik osim tih općenitih faktora postoje i neki specifični E, faktori, na primjer e, osobe sa invalidnošću, pripadnost e, nekoj etničkoj manjini ili biti porijeklom iz jedne etničke manjine. Nadalje, žene imaju veći rizik da budu pogođeni siromaštvom od muškaraca, naravno niže obrazovanje, niži stupanje obrazovanja, tako dalje. Sve te karakteristike E, se mogu međusobno akumulirati, zbrojiti, tako da žene sa porijeklom e, iz e, migrantskih skupina koje žive u ruralnim područjima imaju na temelju više faktora puno veći rizik da će biti da će živjeti u siromaštvu i u socijalnoj isključenosti na ovom grafiku, sve ove brojke možete naći u izvješću, tako da ako sad to ne vidite na, e, e, na ovim e, projekcijama možete to naći u izvješću. Rizik od siromaštva među različitim skupinama stanovništva je različit, dakle vrlo je visok među nezaposlenima znači 67% nezaposlenih e, su u postoji rizik da će biti siromašni djeca djeca roditelja gdje su e, roditelji nezaposleni imaju vrlo visok, visok rizik e, siromaštva ljudi sa niskim stupnjem obrazovanja i ljudi sa u gusto naseljenim područjima tu nema podatak, tu nisu uključeni faktori e, starosna dob. Ali ako uđemo unutar ovih skupina ljudi i pogledamo kakve probleme imaju starije osobe i osobe sa invalidnošću, možemo vidjeti da postoji tu posebna veza sa E, pitanje mobilnosti, između pitanja mobilnosti i pitanja socijalne uključenosti, odnosno isključenošću. Te skupine stanovništva su osobito ranjive e, i često pogođene socijalnom isključenošću. E, politike u području transporta mogu igrati vrlo važnu ulogu u podupiranju socijalne uključenosti različitih skupina e, stanovništva i naravno ako se o tim pitanjima ne vodi računa u transportnim politikama onda je, postoji mogućnost da transportne politike povećaju još rizik od isključenosti. Dakle, javni prijevoz je vrlo važan, e, pristup e, javnim uslugama povećava mogućnost zapošljavanja E, mogućnost da se imaju socijalne veze i da se smanji socijalna izolira, izolacija. Skupine koje e, su e, pod većim rizikom kao što su starije osobe, nezaposleni, žene i tako dalje, oni su osobito ranjivi, osobito često pogođeni jer te skupine vrlo Um, puno više koriste javni prijevoz od drugih skupina stanovništva uh, jer vrlo često nemaju uh, osobni automobil, nemaju dovoljno novca da uh, ga kupe a nemaju druge mogućnosti transporta. Također negativni učinci sustava transporta na okoliš, na E, zdravlje populacije e, više pogađaju ovu skupinu stanovništva nego druge skupine. Z ovo što sada vidite je iz literature i predstavlja jedan zatvoreni krug koji može nastati e, interakcijom između socijalne isključenosti, isključenosti iz sustava transporta i mobilnosti on, e, to je međusobno povezano. Ljudi koji su socijalno isključenosti, e, isključeni imaju poteškoće u korištenju javnog e, prijevoza i ako ne dobiju podršku i pomoć kako bi imali e, mogućnost koristiti javni prijevoz i e, eventualno imati šanse na tržištu rada onda se njihovi problemi još više povećavaju Naravno, vrsta problema s kojima su suočene te skupine društva što se tiče korištenja javnog prijevoza su se razlikuju ovisno o e, tome o kojoj je skupini riječ. Na primjer, starije osobe i osobe sa invalidnošću, njihov najveći problem je uopće fizička e, dostupnost e, sredstava javnog E, transporta kao što su autobusi i vlakovi i tako. Za starije osobe još jedan veliki problem je e, kako dobiti informacije o javnom sredstvima javnog prijevoza znači informacije o e, voznim redovima, cijenama i tako dalje. Za žene velika e, veliki problem je sigurnost Dakle, problematično je kretanje, na primjer, u kasnim večernjim satima i, za, e, i mnoge studije pokazuju da dok muškarci koriste e, javni prijevoz da bi e, odlazili na posao iz posla, dakle iz periferije u urbane centre, za žene je vrijeme za koje, u kojem e, im je potreban javni prijevoz jer oni, one ne koriste javni prijevoz samo za odlazak na posao nego i da bi pokupile djecu iz e, vrtića da bi svoje stare roditelje otpratile E, na primjer doktoru da bi otišle e, u kupovinu i slično. Dakle njihove potrebe kod za korištenje javnog prijevoza su potpuno drukčije nego e, za muškarce i važno je imati to u vidu kada se razvijaju strategije u području transporta jer vrlo je uobičajeno da postoji veliki broj vrlo čestih linija e, za vrijeme e, ovih e, udarnih termina kada se odlazi na posao i vraća sa posla to je dobro za muškarce ali ne baš za žene jer njima je potrebna bolja distribuiranost bolja raspodjela tih frekventnih linija koja se ne svodi samo na odlazak e, na posao i vraćanje s posla. To vrijedi i za starije ljude jer oni moraju moći otići liječniku e, i da, bi koristili druge socijalne e, usluge oni trebaju moći koristiti javni prijevoz i izvan ovih udarnih termina kada se odlazi na posao i vraća s posla. Što, je, što su nedavni razvoji politike u tom području. E, u, proteklih nekoliko godina e, posvećuje se malo veća pozornost tim pitanjima i europske institucije su e, dale veći naglasak na dostupnost i kvalitetu javnog prijevoza, a i osobito pozornost na zaštitu prava putnika. To su bile glavne, glavna pitanja koja, e, koja, kojima se pozabavilo na europskoj razini. Još jedna važna stvar je da europski strukturni fondovi, e, fondovi za strukturni i regionalni razvoj su korišteni, e, se koriste da bi se poduprlo lokalne projekte i politike koji e, su usmjereni da osvare, e, odgovore na potrebe ovih e, skupina društva. Najvažnije dobre prakse koje su razvijene na lokalnoj razini, obično u urbanim područjima, su financirane iz tih europskih fondova i programa. Empirički podaci E, sad nemam vremena da ih e, detaljno e, prezentiram, ali mi smo ih analizirali i to po grupama, po različitim socijalnim grupama i po kriterijima njihovim potrebama koje te specifične skupine imaju. sve veća i veća pozornost pridaje se na primjer e, javnom prijevozu za mlade koji moraju odlaziti u školu e, dakle sve veća pozornost pridaje se poboljšanju sigurnosti njihove sigurnosti u e, sredstvima javnog prijevoza E, na primjer ako moraju koristiti javni prijevoz e, na večer i noću i e, pokušava se koristiti nova tehnologija da bi se poboljšale e, mogućnosti javnog prijevoza. Na primjer, BlaBlaCar, ne znam da li ste za to čuli, e, to sve više i više koriste mladi ljudi to je vrlo zanimljivo jer e, pruža usluge, e, jer tu privatni operatori pružaju usluge za starije osobe postoji porast E, u ponudi e, fleksibilnog, e, fleksibilnih usluga pomoću taksija i nevladine organizacije nude također tu vrstu usluga također za osobe sa invalidnošću ima sve više usluga na načelima door to door i on demand dakle po, na zahtjev i od vrata do vrata dakle uzimaju se u obzir e, potrebe koje ti ljudi imaju i tu raste upotreba novih tehnologija informatičko e, komunikacijskih tehnologija kako bi se poboljšala mogućnost korištenja prijevoza za te ljude. Što se tiče žena, tu je fokus uglavnom na sigurnosnim mjerama kako bi se povećala mogućnost da žene putuju i noću na siguran način ali također e, promjena e, voznih redova kako bi se omogućilo ženama koje imaju djecu ili e, koje su u pratnji starijih osoba kako bi se omogućilo korištenje e, javnog prijevoza na primjer u Madridu gdje sam nedavno bila je, e, ponuđeno posebno mjesto za majke koje imaju za se malu djecu kako bi mogle sjesti u sredstvima javnog prijevoza Dakle, radi se o tome da se pruže specifične konkretne usluge koje odgovaraju na konkretne potrebe različitih e, e, pripadnika različitih socijalnih skupina na primjer za migrante e, problem je jezik dakle moraju im se ponuditi informacije na različitim jezicima kako bi oni razumjeli koje vrste javnog prijevoza stoje na raspolaganju jedna druga tema su ljudi koji žive u ruralnim područjima. To je naravno vrlo e, e, vrlo e, široko područje jer u rijetko naseljenim područjima nema mnogo ponuđenih sredstava javnog prijevoza jer su neprofitabilne, a u ruralnim područjima sve više i više žive samo stariji, starije osobe jer mladi napuštaju ta područja. Dakle, tu, je, e, tu postoji sada kombinacija otežavajućih faktora i e, mora se razmisliti kako e, odgovoriti na tu problematiku, što nije teš, lako, ali o tome moramo razmisliti. I da zaključim. U budućnosti izazovi u vezi sa javnim prijevozom što se tiče socijalne uključen, uključenosti bit će se veći jer demografski trendovi su takvi, naše stanovništvo je sve starije i mi se moramo pozabaviti problemima mobilnosti starijih osoba i osoba s invalidnošću. Postoji također i e, sve više migranata, dakle tokovi, migracijski tokovi e, e, ljudi e, odlaze unutar Europe iz jedne zemlje u drugu kako bi našle, našli bolji posao ili uopće posao. Razlog, kao što sam već rekla, dakle je sve veća e, sve veća neravnoteža između e, e, rijetko naseljenih ruralnih područja i sve gušće naseljenih urbanih zona. Dakle, što se tiče problema mobilnosti, moramo imati u vidu tu problematiku. U budućnosti će biti važno baviti se tim pitanjima pokušavajući imaju, postoje tri glavna pitanja. Jedno je e, imati u vidu pitanje socijalne uključenosti u svim politikama koje se tiču javnog prijevoza jer to je vrlo važan dio politika e, javnog prijevoza i to se uvijek mora imati u vidu. Drugo pitanje, ako je e, cilj smanjivanje troškova, onda možemo koristiti nove tehnologije i naučiti, e, izvući pouke iz pilotskih projekata koji su već e, zapravo koji već postoje, a nastali su dolje u bazi, e, sam narod ih je osmislio, a treća stvar je da se omogući sve većem broju privatnih ponuđača privatnom sektoru, a također i nevladinim organizacijama da i da ponude usluge na tom području, a sve više i više je takvih organizacija i one bi mogle e, ponuditi jedan dio mogućnosti za e, mobilnost tim e, skupinama, najranjivijim skupinama, ali također primjer kao što je na primjer mreža BlaBlaCar je jedna e, dobra, dobro rješenje među samim građanima i tu nije potrebna javna intervencija i nisu potrebne, što se o rizičkim skupinama, e, analiziraju se njihove potrebe, dakle e, skupine koje su isključene iz e, našeg društva i ja se s vama potpuno slažem da te skupine su ljudi s invalidnošću, migranti, ljudi sa niskim primanjima ili nezaposleni ali također i osobe koje žive u ruralnim područjima e, i udaljene su od e, urbanih centara što ne znači da u gradovima nema osoba koje su zapravo socijalne isključene odnosno gdje bi se trebalo poraditi na njihovoj socijalnoj uključenosti veliki izazovi e, kao što su sve starije stanovništvo i sve veći broj migranata. To su sve faktori koji e, još više e, pojačavaju taj problem. Slažem se s vama da je tu i treći sektor vrlo važan, što može odigrati važnu ulogu, a to su nevladine organizacije, osobito u ruralnim područjima gdje se E, ja, sredstva javnog prijevoza ukidaju kao neprofitabilna i ako netko nema, nema radno mjesto i e, nisko je obrazovan onda ta osoba ostaje doista e, na rubu i zapravo je socijalno isključena ima tu još važnih stvari koje ste spomenuli na primjer E, komunalne e, lokalne, lokalna tijela vlasti i koja su nadležna za e, razvoj infrastrukture u tim ruralnim područjima moraju jednostavno znati da ako nema mogućnosti za te osobe starije nezaposlene, neobrazovane e, osobe s invalidnošću. Dakle, ako te osobe e, nemaju mogućnost korištenja javnog prijevoza, da se njihova situacija time još više pogoršava a to znači da e, rastu troškovi za socijalnu skrb za te osobe, a to znači da se tu mora raditi na dvije razine, dakle e, lokalna tijela vlasti, e, nevladine organizacije, također i vlade, ali i sredstva iz fondova Europske unije o kojima mi ovdje razgovaramo. Dakle, potrebni su nam i novi programi E, pomoću kojih će se osigurati sredstva pri čemu će se uzimati u obzir i ti faktori. Na primjer, projekt e, koji za cilj ima uključivanje tih e, isključenih osoba. Ja se nadam da ćemo mi svi, ne samo u Europskom parlamentu, uzeti srcu ove podatke i analizu koju ste nam prezentirali. Sve u svemu vjerujem da je ovaj e, da se na tome treba raditi na lokalnoj razini, dakle u e, regijama, općinama i da se e, stanovništvo, tamošnje stanovništvo ne smije prepustiti samo se. Govorimo o ljudima s invalidnošću, često je tu važan ne samo novac, nego i fizički e, fizički, e, fizičke prepreke osobe često jednostavno ne mogu uopće ući u sredstvo javnog prijevoza. E, dakle, to je vrlo aktualna tema i ja vam srdačno zahvaljujem na ovoj analizi. Tužno je da gotovo jedna četvrtina građana Europske unije se može smatrati rizičnom skupinom u ovom smislu. I vrlo je važno da e, to imamo u vidu i radimo na rješavanju te problematike. Osoba koja je pokretna, koja e, se može e, prebaciti s točke A na točku B, e, samo te osobe je sasvim drugčije nego ako tu mogućnost nema. E, lako je reći e, nekome koje, ko dolazi iz zemlje gdje nema mnogo migranata kao na primjer Poljska, međutim za zemlje gdje je veliki broj migranata ti su ljudi na dva načina isključeni, neprije, oni žive u područjima gdje e, prevladava siromaštvo, tako da zapravo nemaju niti šanse da se asimiliraju, asimiliraju. Oni zapravo vrlo često uopće ne vide nadu, niti šanse da će se njihova situacija uopće promijeniti a i djeca onda ne to pogađa ne samo starije osobe nego i djeca koja rastu u takvim uvjetima su također bez perspektive i mi moramo e, pomoći mi tu moramo pomoći hvala lijepa sljedeća govornica Hvala, sad ću biti kratka kako bi svi mogli uzeti riječ. Najprije želim se zahvaliti autorima ove studije koja nam omogućuje da bolje uvidimo stvarni utjecaj e, javnog prijevoza na svakodnevni život naših sugrađana i da bolje sagledamo socijalni aspekt e, značaja prijevoza od početka mandata, osobito u okviru rada bijele knjige o e, urbanoj mobilnosti Htio sam uvijek da e, ovo bude sagledano kao ključni instrument za boru protiv marginalnosti i socijalne isključenosti. I veseli me da vidim u ovoj studiji da se ukazuje da je javni prijevoz jedino rješenje za pomoć određenim skupinama koje su socijalno i gospodarski ranjive više nego ikada sada kada imamo više od stotno milijuna sugrađana u Europi koji su dovedeni u opasnost da upadnu u kategoriju socijalnog isključenja, moramo se boriti e, za e, politiku javnog prijevoza. Danas samo 32% naših sugrađana koristi barem jednom tjedno javni prijevoz. Europska unija može stvariti bolje rezultate i nadam se da će komisija na sebe preuzeti cilj da se udvostruči do 2030. godine korištenje javnog prijevoza u okviru bijele knjige. Jedan od aspekata koji je možda trebalo bolje analizirati u ovoj studiji jeste nužnost da spromovira obveza korištenja javnih e, službi kako ne bi bilo nikakve diskriminacije i kako bi bila najbolja moguća dostupnost e, zajamčena. To je nešto što po mom mišljenju u svakom slučaju treba naći mjesto u bijeloj knjizi. Na primjer, pristup komisije glede otvaranja željezničkog e, tržišta ne smije ishoditi time da nerentabilne linije budu zanemarene. Da, moramo e, održati tu javnu ulogu koja je od značaja za koheziju našeg društva. Liberalizacija željezničkog tržišta ne smije biti uvjetovana e, time da se ide samo na e, urbane centre, a da ide na uštrb zabačenim, manje atraktivnim krajevima. Hvala, gospođa Deli ima riječ. Hvala, predsjedniče. Ovo pitanje obrađeno u izvješću u kojim se ja bavim, odnosno ja sam izvjestiteljica, dakle bavi s pitanjem e, urbanom mobilnošću u Europi i vi stavljate, ukazujete na ono što je, e, što boli. Jer kad čujemo ovu brojku, četvrtina, dakle svaki četvrti europljanin bi mogao se naći u prekarnoj situaciji glede mobilnosti. Je li vama jasno što znači četvrtina? Svaki četvrti. To znači ne može se kretati, ne može e, ići do e, škole, do posla, do e, bilo kakvog vida razonode i tako dalje. Popus je dug. I sprem ovakve pošasti mi apsolutno nemamo nikakvo pravo da okrećemo leđa. Malo prije ste rekli, pa da, tehnologija će biti tu da nam pomogne da pokušamo da najranjivije osobe dođu do mobilnosti. Moramo biti oprezni. Znate, bla car, pa najsiromašniji najčešće nemaju te pametne telefone. Dakle, treba to sve imati na umu. Do koje mjere je to uh, dostupno najsiromašnijima? Žao mi je, ali najsiromašniji nemaju uh, pametne telefone, rijetko imaju internet. Dakle, to je čitav jedan lanac na kojem treba poraditi. Zatim, evo, ja imam dva pitanja. Prvo, taj fenomen nije nov u Europskoj uniji utoliko, kao što vi ukazujete na to u svojoj studiji, dakle, kažete da već 2011. dakle na 68. stranici vašeg izvješća jedna studija okazivala govoreći o e, famoznoj agori koju je Europska unija e, izgradila u borbi protiv e, socijalnog isključenja e, isključenosti. Dakle, zaključci su bili jasni, Gledajte prekarnosti i što se dogodilo četiri godine kasnije. ja vam postavljam to pitanje. Danas se traži nova studija, a brojke su savršeno jasne. Dakle, kako te brojke koje su korištene 2011. godine, da li ste, što s njima, da li ste ih koristili, jeste, niste i kako to da se do te mjere čuti o tome, a to je studija koja je od velikog značaja bila. Dakle, to je bilo moje prvo pitanje. Drugo pitanje. Spominjali ste pitanje migranata. Ja bih htjela čuti da li u riječima migranti i marginalizirano stanovništvo, da li je to jedna tista stvar? Jer to je jedan europski indikator. Ali evo, spomenimo Rome. Kako vi to pitanje obrađujete? I evo još jedno zadnje pitanje koje osobno mi se čini važnim. Po vašem mišljenju koje su žurne mjere koje bi danas trebalo provesti kako bi se suzbio ovaj fenomen? Naime, vaš kolega spomenuo je jednu drugu pošast, a to je pitanje demografskih promjena. Demografske promjene će e, učiniti da sve više i više ljudi neće imati pristup mobilnosti. Dakle, koje su te mjere za koje se vi zalažete kako bismo išli u pravom smjeru. Da li već doista postoje dobre prakse? I ako da, možete li nam navesti neke zemlje u kojima to funkcionira i što bi trebalo napraviti kako bi se to još dalje poboljšalo? Hvala. Vielen Dank, jetzt Patricia Schuli. Hvala lijepa, riječ ima Hvala predsjedavajući. Jako mi je drago što danas razgovaramo o socijalnoj inkluziji javnog prometa u Europskoj uniji za socijalno marginalizirane skupine. Možda se o tome nije dovoljno raspravljalo, niti dovoljno često u prošlosti. Usredotočeni smo najčešće bili na klasične probleme u prometu. Na lokalnoj razini u nekim europskim gradovima postoji mogućnost e, besplatnog javnog prijevoza svima dostupnog. Dakle, starijim, onemoćelim e, ljudima s invaliditetom, djeci i tako dalje. Sve to što je spomenuto u vašoj studiji. Dakle, to se ne tiče samo gospodarskog aspekta, već se tiče i smanjenja emisije CO2. Također bih e, spomenula i vezu, odnosno povezanost e, između dvaju europskih gradova, Gorice u Italiji i Gorice u Sloveniji, dakle to je besplatan e, prijevoz. Te dvije općine postavile su, došle do dogovora i etablirale taj besplatni prijevoz koji financiraju te dvije općine. Evo ja ovo dajem, navodim kao primjer koji bi se moglo slijediti i drugdje. Općenito u Europi, barem kada je riječ o financiranju takvih projekata. Naime, često zaboravljamo ruralne predjele gdje je socijalna isključenost još veća gdje je struktura stanovništva drugačija i gdje ljudi često imaju poteškoća da dođu do gradova. Ne postoje neke redovne linije ili su nedostatne i nema besplatnog prijevoza. A u urbanim predjelima situacija je drugačija. Tako da mislim da bismo trebali vjerojatno imati različite pristupe ovisno da li se radi o velikim ili malim urbanim predjelima i e, o ruralnim predjelima. Još jedan problem jest kako od grada doći do ruralnog područja dakle kada nema mogućnost da se vozi autobusom ili kada osoba ima invaliditet ili ako iz neke druge ranjive skupine. Dakle, to je još jedna stvar koja zavrijeđuje našu pozornost. Naravno, kako pružiti i osigurati javni prijevoz za tim skupinama, to je pitanje. Djelovanje Europske unije je važno, ali mora se tim europskim sredstvima, sredstvima dobro upravljati i pametnim projektima. Evo, E, ja sam navela jedan primjer, ali htjela bih čuti vaše mišljenje o tome svemu. Danke sehr. Und als letzt Lucy Anderson. Oder vorletzte. Uh, yeah, I was very interested to read your report. And... Hvala lijepa sljedeći govornik. On page 32. Na stranici 32. vašeg izvješća tu stoji da velika većina e, studija koje su provedene u Europi su iz kraljevine. Pa meni je jako drago što imamo vel puno dokaza u Jedinoj kraljevini, ali iz perspektive e, Europske unije e, imate li, dakle bilo bi dobro da imamo malo bolje utemeljene dokaze diljem Europske unije. I imate li išta o socijalnoj inkluziji i i rješenju problema stanovanja. Dakle, one situacije u kojima nisu e, valjano in analizirana pitanja stanovanja, da li se radi o socijalnim e, stanovima, da li se radi o iznajmljivanju ili o nekim drugim. Zatim što se tiče cijena. Imate čitav niz podataka o zadovoljavajućim tarifama, ali kada pogledate zadovoljavajuće tarife, evo imamo mi neke podatke o tome u Ujedinjenoj kraljevini, ali to treba e, razdvojiti. Dakle, informacije je dobivena od ljudi koji e, imaju povlaštene tarife i one druge jer ovi koji imaju povlaštene tarife ili koji mm, sigurno će reći da su zadovoljni. Dakle, htjela bih znati da li imate podataka mimo toga, tih podat, čistih podataka, goli podataka koji su dali, koje su dobili od eurobarometra. Zatim, da li imate konkretne podatke koji se iz svih 28 država članica kako, u kojoj mjeri se porede cijene E, u svih 28 država. Evo, mi mislimo da smo najskuplji u e, Europi glede buseva, autobusa, ali evo, ispostavlja se da je Madrid jednako skup. Dakle, ali da li imamo neke konkretne dobre podatke kako bismo mogli usporediti to sve, jer treba imati na umu i e, standard, dakle, sve. Hvala lijepa. Imam i ja jedno pitanje. Ne radi se samo o motoriziranom e, osobnom e, prijevozu nego i o nemotoriziranom, a to je e, pješice ili biciklom. Možete li e, nešto reći o tome da li tu socijalna isključenost nije toliko velika kao kod drugih vrsta motoriziranog prijevoza? Ja znam za gradove gdje 20% stanovništva ne samo da si ne mogu priuštiti auto, nego niti javni prijevoz. E, dakle, imate li pozitivne primjere u vezi sa tim, ali prije nego što vam dam riječ da biste odgovorili na pitanja, možda predstavnik komisije želi riječ. Ne, onda u tom slučaju vi imate riječ. Izvolite. Najljepša hvala na svim postavljenim pitanjima i stvarima na koje ste nam ukazali. Ja ne mogu odgovoriti na sva posljedna minuta, pitanja jer mi je rečeno da imam na raspolaganju samo pet minuta. No želim reći par stvari. Evo kao prvo ovo je početna studija. Naravno ima tu veliki broj stvari koje bi se moglo podrobnije analizirati. Zatim, jako malo informacija postoji o ovim pitanjima, bilo da se radi o općenito prijevozu, odnosno o vrstama prijevoza i o ključnim temama koje su, koje su važne za različite tipove korisnika. Dakle, imamo neke studije na općinskim razinama, ali jako malo toga rađeno je na europskoj razini. Tako da, jedna stvar koju bi trebalo raditi na europskoj razini jeste poboljšati statističke podatke koji su nam raspolaganju kako bismo mogli bolje razumjeti koji su ključni problemi kada je riječ o prijevozu i socijalnoj e, uključenosti. Zatim tu je i pitanje koje se tiče istraživačkog rada. Naime, trenutno nove tehnologije ne mogu sve raditi same i odgovoriti na sva pitanja, ali ipak bi trebalo uložiti veća sredstva u to. Naime, kad se ulažu europska sredstva u istraživački rad, kao što i, na primjer, u program Obzor 2020, trebalo bi se bolje usred, više usredotočiti u istraživački rad na novim tehnologijama koje bi mogle dati svoj doprinos socijalnoj uključenosti. I tu je još jedna važna tema koja, se, koja je spomenuta tijekom rasprave. Naime, analizirati ocjenu učinka europskih politika, europske institucije svaki put kad predlože ili provode svoje politike, trebaju napraviti ocjenu učinka. I u ocjeni učinka ne bi trebalo sagledavati samo kratkoročni e, trošak i odnos troška i dobiti, odnosno koristi, već bi trebalo analizirati i dugoročne socijalne učinke mimo učinka na e, okoliš. Dakle, ako ne budemo analizirali taj socijalni utjecaj, onda bismo mogli podcijeniti mogući trošak određenih e, odluka. To što se ne definiraju. Dakle, e, ako samo sagledavamo kratkoročnu isplativost, gospodarsku održivost, znači da ne sagledavamo socijalnu inkluziju i njen rizike koje ona može izazvati, jer ćemo na kraju morati pomoći svim tim ljudima, nećemo ih valjda pustiti da umru a oni neće sigurno nestati. Dakle, kada razmatramo ocjenu učinka određenih politika, osobito kad se radi o ovakvim politikama, gdje se ne analiziraju druge infrastrukturne politike, onda bismo trebali ta razmatranja o socijalnom uticaju bolje uključiti i analizirati. Dakle, Treba također i socijalnu dobit i e, uzeti u razmatranje, a ne samo gospodarsku. Zatim, ne postoji naravno jedinstveni odgovor koji će svima odgovarati, ali ova skupina ranjivih ljudi ima raznovrsne potrebe glede mobilnosti. Naravno, ICT ne može odgovoriti svim potrebama, može odgovoriti određenim potrebama osoba s invaliditetom, e, jako siromašnih, e, starih, e, starih osoba. U svakom slučaju može zadovoljiti određene, neke potrebe, dakle, tijela koja se baz, određena tijela mogu koristiti nove tehnologije, dostaviti informacije osobama koje osobama s invaliditetom. Također trebamo razmatrati i razmišljati o ulozi lokalnih vlasti koja je jako važna. Većina projekata koji su opisani u ovom dokumentu, primjenjuju ih, provode ih e, lokalne vlasti jer one najbolje mogu sagledati koje su konkretne implikacije. No, problem je taj da s obzirom na proračunske rezove e, lokalne vlasti su prve kojima se reže proračun, tako da bi i o tome trebalo razmisliti. Problem demokratskih promjena i demografskih e, pitanja. To je jako važno pitanje i to treba u budućnosti rješavati. Zemlje koje se bavile ovim pitanjem, ja ovdje govorim o pitanju migracije, dakle, zemlje koje se niz godina bavili tim pitanjem eh, nisu brojne. U Italiji je to dosta recentno, recentna pojava, ali u svakom slučaju možemo učiti i iz primjera Ujedinje kraljevine ili Francuske gdje je puno duža tradicija priljeva migranata i možemo tu učiti e, od negativnih. Dakle, e, stvari kako ne bismo ponavljali iste greške koje su počinjene u drugim zemljama. Mislim da europske institucije mogu puno toga napraviti komisije, Europski parlament, Europske agencije, mogle bi igrati puno jaču ulogu, bolje koordinirati rad i e, imati na umu socijalna pitanja kada se radi na razvoju politika. Dakle, mogli bi izraditi određene norme, europske norme glede e, sigurnosti, lakšeg pristupa nekim stvarima, mogli bi raditi dodatno na osvješćivanju ljudi, ništa, glede ovih e, problema u državama članicama, zatim potaknuti razmjenu dobre prakse, e, organizirati prikupljanje podataka, evaluaciju učinka projekata, kontrolu, zatim zajamčiti bolju uporabu strukturnih fondova, tražiti na primjer od ljudi koji ako žele koristiti strukturne fondove, onda treba, treba tražiti od njih da uzme ove aspekte razmatranja. Zatim tu su naravno istraživački programi, kao što sam malo prije i rekla. Dakle, puno je tu stvari koje se mogu e, raditi, ali osobito parlament ima tu mogućnost da traži, evo, konkretno od komisije m, mm, puno ovih stvari. Ispričavam se, nisam odgovorila na sve, ali imala sam ograničeno vrijeme. Hvala. Thank you very much also for the study and for Hvala i zahvaljujem vam još jedan put na studiji i na održanoj prezentaciji. Mislim da je bilo korisno da smo održali ovu raspravu. E, da kako to će trebati provesti u programima na razini država članica u komisiji u vijeću. Hvala. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je paket energetske unije. E, strategija za pariški protokol. Imali smo dva izvjestitelja, e, Bajs Eichhout od zelenih e, i, i to najprije Heni Virkunen Ladies First. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Budući da ovo naše mišljenje o energetskoj uniji, Nadležni odbor je odbor ITRE. Te je tamo održana rasprava o nacrtu izvješća jutros. Prometni sektor nije uključen još u njihov nacrt izvješća, tako da moramo raditi na tome da se nađe u završnom izvješću. Kao što vam je poznato, uloga prometnog sektora iznimno je važna u kontekstu energetske unije i ciljeva koje, se tamo žele postići. E, dakle, promet, na promet otpada više od 30% e, energetske potrošnje u Europi. Jedan od ciljeva energetske unije jest povećati sigurnost, održivost, konkurentnost i priuštivost energije svim europskim građanima. Također treba naglasiti da prometni sektor ovisi o naftnim proizvodima. 94% prometnog sektora koristi naftne proizvode. Prema tome posla je puno, treba pronaći najracionalniji način za smanjenje emisija, što je posebno bitno u gradskim područjima gdje živi 70% evropljena, kao što smo ranije rekli, e, kada je bilo riječ o gradskom prijevozu, mnogo toga se može odraditi u području urbanizma. Ja ću kratko proći kroz ovo mišljenje. E, s obzirom da je riječ o mišljenju, ono mora biti kratko, e, dakle mora biti kraće od jedne stranice, tako da smo mogli samo naglasiti neke aspekte koji su bitni za prometni sektor, a u kontekstu energetske unije. Kao prvo, energetska učinkovitost jedan je od najznačajnijih ciljeva ovog paketa energetske unije. Ideja da se prijeđe na najučinkovitiji energetski način prijevoza e, na način da se primjerice željeznički promet učini atraktivnim je iznimno bitno. Međutim, kao što znamo to nije uvijek moguće, tako da ćemo morati imati i cestovni promet u buduće, ali nam treba cestovni promet koji će biti ekološki prihvatljiviji nego što je to danas slučaj. Mislim da za to postoje određene mogućnosti. Mi u velikoj mjeri još uvijek ovisimo o naftnim derivatima i o nafti u prometnom sektoru, međutim na raspolaganju su nam različite tehnologije kao i gorivo koje je ekološki prihvatljivo. Najbrži način da se smanje emisije jest da se zamijeni fosilno gorivo e, energijom iz obnovljivih izvora energije sa niskom, niskim udjelom ugljika. Trebaju nam e, sveobuhvatni zakonski propisi koji će poticati privatne investicije u obnovljive izvore energije i u suvremenu tehnologiju. Evropska unija bi mogla preuzeti vodstvo na način da smanji emisije CO2 u prometnom sektoru. Mislim da bi i naša industrija toga mogla imati koristi primjerice automobilska industrija. Dakle, kada bismo bili stalno korak ispred naših konkurenata. Jedan način za postizanje ovoga cilja mogao bi biti kroz otvaranje tržišta za obnovljive izvore energije u zrakoplovstvu. Međutim, kada govorimo o pomorskom sektoru i zrakoplovstvu, moramo biti svjesni činjenice da treba pregovarati o pravilima na svjetskoj razini sa Međunarodnom organizacijom za civilno zrakoplovstvo i sa Međunarodnom pomorskom organizacijom koje su bitne kako bi se ispunili ciljevi za smanjenje emisija CO2 u ova dva sektora. To je isto tako bitno za konkurentnost europske industrije. Što se tiče pomorskog prometa, potpora za rano razmještanje LNG-a za pomorski promet je nešto što će biti potrebno u Europi. Zatim tu je i digitalizacija, nešto što ne smijemo propustiti ako želimo povećati energetsku učinkovitost u Europi. Dakle, nove tehnologije i digitalizacija nude nove mogućnosti za pametne usluge u prometnom sektoru. E, moramo uzeti u razmatranje te aspekte i vidjeti koje su mogućnosti u tom sektoru. Kao što vam je poznato, pametni promet je također i energetski učinkovitiji. I na kraju ne smijemo zaboraviti na infrastrukturu i ulogu koju ona ima u energetskoj uniji Dakle, glatko odvijanje prometa i dobra infrastruktura bitni su za dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Međutim, trebaju nam nove mogućnosti za poticanje čišćeg prometa i prometne infrastrukture i na taj način e, se također mogu stvoriti nove prilike za gospodarski rast. E, uvaženi kolege, ja sam ovdje iznijela osnovne točke koje sam htjela naglasiti na temu prometnog sektora u energetskoj uniji. No čini mi se da je možda najvažnija uloga našega odbora da naglasi koliki e, dio e, energetske unije otpada na prometni sektor. Dakle, uistinu trebamo posvetiti pozornost prometnom sektoru te ohrabriti ulagače da e, promiču učinkovitije načine prometa koji su također, koji, također ispuštaju manje emisija CO2. Zahvaljujem izvjestiteljima o sjeni s kojima sam vrlo dobro surađivala i zahvaljujem svima vama na komentarima. Radujem se nastavku rasprave i vašem očitovanju na ovo mišljenje. Hvala lijepa, a sada Bas Ajkaut ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je sada drugi dio energetskog paketa koji je objavila komisija. Riječ je o komunikaciji ususret Parizu gdje će biti održana 23. konferencija stranaka UNFFC-a a to bi trebala biti klimatska konferencija do kraja godine koja će dovesti do novog dogovora u području klimatske klimatske politike. Mi smo se nadali da će se to dogoditi u Kopenhagenu, međutim to nije bio slučaj i sada šest godina kasnije nadamo se da ćemo postići dogovor na svjetskoj razini tako da će stranke moći dati svoj doprinos ublažavanju klimatskih promjena u svijetu. Um, Ovom temom se bavi odbor Envi, no s obzirom na povezanost sa našim odborom. E, također je bilo logično da mi pokušamo dati svoju perspektivu. Ako se ako pogledate kakva su bila izvješća Envija vezano uz COP21, možemo odmah ustanoviti da prometni sektor nije u velikoj mjeri prisutan, a to pokazuje da se vrlo često zaboravlja na prometni sektor. Iz perspektive ublažavanja klimatskih promjena to nas da kako čudi, jer ako pogledate kako se definiraju ciljevi u Europskoj uniji i činjenica da gotovo svi sektori postižu uspjehe u smanjivanju emisija CO2, onda vidimo da postoji jedan sektor gdje emisije rastu, a to je prometni sektor. I ako pogledamo dugoročne ciljeve, jasno je da će svi sektori morati dati svoj doprinos smanjivanju emisija CO2, te još mnogo toga treba odraditi u tom smislu u prometnom sektoru. Dakle, to će biti naša glavna poruka u mišljenju za, na ovo izvješće odbora ENVI, a vezana uz specifičnost prometnog sektora. U Parizu će se posebno razgovarati o međunarodnom pomorskom sektoru i o zrakoplovstvu. Već su spomenute dvije međunarodne organizacije koje rade na tim pitanjima, odnosno koje su nadležne, dakle IMO za pomorstvo i ICAO za civilno zrakoplovstvo. Niti jedna niti druga organizacija nisu poznate po brzim reakcijama u području ublažavanja klimatskih promjena. Naravno karikiram malo. E, mi smo imali jednu delegaciju u okviru imo u Londonu gdje se razgovaralo o praćenju podataka o međunarodnom pomorskom prometu. No, isto tako je bilo postavljeno pitanje treba li definirati smanjenje emisija CO2 u međunarodnom pomorskom sektoru. Prijedlog je iznijelo otočje Marshall. To je zemlja koja ima velik broj brodova, međutim zanimljivo je da je vlada zapravo predložila spomenutu politiku s obzirom da oni već anticipiraju promjene uslijed klimatskih promjena, posebno vezano uz dizanje razine mora, s obzirom da je riječ o otoku, prema tome na njih izravno utječu klimatske promjene. Službeno će sljedeće godine i kao predložiti tržišne mjere na svjetskoj razini za smanjenje emisija CO2 u zrakoplovstvu. Svi znamo da to neće biti lak zadatak, neki sumnjaju hoće li kao u istinu izići s tim prijedlogom sljedeće godine, no ako se bude radilo na takvom prijedlogu u zrakoplovstvu, općenito u smanjenju emisija, onda trebamo posebnu pozornost posvetiti zrakoplovstvu i pomorskom sektoru. Ja sam u svom kratkom tekstu mišljenja spomenu i kao i IMO i e, rekao sam na koji način moraju doprinijeti zadanom cilju od 2 stupnja Celzijusa koji je definiran na svjetskoj razini. Što se tiče amandmana, tu možemo biti malo fleksibilni, no u ovom mišljenju smo iznijeli većinu najvažnijih tema. Spomenuli smo i mehanizam za definiranje cijena i rekli smo da Smanjenje emisija CO2 nije samo pitanje tehnologije, nego i razine potrošnje i logističkih problema, dakle općenito kako poboljšati logistiku i elektrifikacija u prometnom sektoru što opet spada u tehnologiju. I još e, jedna točka u mišljenju tiče se određivanja cijena. Mislim da je to e, još jedan od osnovnih problema s kojim se suočavamo na svjetskoj razini. E, MMF je prošlog tjedna rekao da ako vidimo kolike su subvencije za fosilno gorivo ukupno, ne samo u prometnom sektoru, ali i tamo, e, dakle ima mnogo subvencija, bilo da su skrivene ili direktne, no daje se godišnje 5300 dolara u vidu subvencija za fosilno gorivo što jasno govori o tome da pravila nisu jednaka i to je i dalje jedan od velikih problema kod prelaska na gospodarstvo s niskim razinama emisija. Mislim da bismo posebno trebali posvetiti pozornost tome. Ja sam to spomenuo u svom mišljenju, ali mi ćemo to dodatno razraditi kada, se, kada dobijemo amandmane, a to je Rok za predlaganje amandmana je 15. lipnja. Radujem se svim komentarima izvjestitelja u sjeni kao i ostalih kolega i nadam se da ćemo dati prilog raspravi na odboru ENVI jer će krajem ove godine biti održana iznimno važna konferencija na temu klimatskih promjena i nadam se da će i prometni sektor dobiti pozornost koju zaslužuje. Hvala, Kristin Revo. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htjela nešto reći u ime Tereze Griffin, koja nažalost nije mogla doći i održati svoje izlaganje u energetskoj uniji. Nakon toga ću nešto reći o Pariškom protokolu. Dakle, kao prvo ime Tereze Griffin, koja zahvaljuje kolegici Virkunen na uloženom trudu i na činjenici da je konzultirala izvjestitelje u sjeni prije nego što je predstavilo ovo izvješće, izvješće o energetskoj uniji je iznimno bitno koje će definirati našu energetsku politiku u predstojećim godinama. To će utjecati na radna mjesta, konkurentnost naših tvrtki kao i na prometni sektor u Europskoj uniji. Mišljenje kolegice Virkunen iznimno je pozitivno i Tereza Griffin se nada da će odbor ITRE uzeti u obzir ovo mišljenje kako bi dopunilo izvješće gospodina Grobačeka koji je izvjestitelj u odboru ITRE. Dakle, činjenica da treba naglasiti elektrifikaciju kako bi se smanjile emisije je nešto što ide u dobrom smjeru, međutim trebalo bi dodati još nekoliko točaka. Kao prvo, energetska unija mora imati transverzalni sistem, upravljanja koji treba promicati ulogu civilnog društva, građana i lokalne samouprave. Zatim, Tereza Griffin želi da se naglasi socijalna dimenzija ovog mišljenja te da se dodaju još neki elementi kako bismo se pobrinuli da radni uvjeti budu zajamčeni u svim vrstama prometa. Tereza Griffin smatra također da je bitno promicati javna i privatna ulaganja za infrastrukturu kojom se podržavaju održivi, održive vrste prometa. Ona, će se, e, ona se raduje danjem radu na ovoj temi. Nada se da će odbor za promet predstaviti uravnoteženo mišljenje. To je bilo što se tiče energetske unije. Sada prelazim na Pariški protokol, komunikacija uz e, prethodni doprinos Europske unije za COP21 je referentni dokument kojim se definiraju prioriteti Europske unije kada je riječ o pregovorima o protokolu iz Pariza. Mi znamo kolika je zadaća pred Europskom unijom i državama članicama, međutim moramo biti zahtjevni i uputiti jasnu poreku kako bi se došlo do ambicioznih i obvezujućih ciljeva. U toj perspektivi želim naglasiti da su ciljevi Europske unije da se uključi u Pariški protokol pravno obvezujuće obveze kako bi se smanjilo zagrijavanje na 2 stupnja Celzijusa te da se smanje emisije za 60% u odnosu na 2010. godinu, da to ide u dobrom smjeru. Europska unija mora imati energetski paket za ublažavanje klimatskih promjena te smanjenje CO2 u prometnom sektoru. Mišljenje izvjestiteljice ide u dobrom smjeru, međutim mislim da treba dopuniti u nekim područjima, no kao što je već rečeno, s obzirom da, da moramo imati u vidu ograničenja koje imaju izvjestitelji. Što se tiče naših e, političkih ciljeva, mi moramo osnažiti vidljivost prometnog sektora ne samo u osnovnom dokumentu, u Pariškom protokolu, nego isto tako i u paralelnim inicijativama kao što je program COP21 e, što bi trebalo omogućiti da se zajedno sa civilnim društvom predlože neke, neka inovativna rješenja. Dakle, instrumenti koji će biti stavljeni na raspolaganje za financiranje klimatskih politika moraju također biti usmjereni i prema prometnom sektoru. 70% stanovništva živi u gradovima, a jedna će na emisije gradova, u emisijama iz gradova jedna četvrtina otpada na promet, tako da je to nešto što treba uzeti u obzir kod ciljeva iz kopa 21. Isto tako e, ne možemo se samo zaostaviti na elektrifikaciji različitih vrsta prometa, nego uzeti u obzir i druge vrste vozila, e, kao što su vozila koja se koriste e, biogorivom. Kako bi Europska unija poslužila kao primjer zakonodavne inicijative koji će proizići iz e, klimatsko-energetskog pa-, paketa za 2030. godinu moraju uzeti u obzir način za ograničavanje emisija CO2 za kamione i isto tako treba smanjiti za 30% emisije u prometu e, do 2030. godine. Hvala. Ivo Belen. Hvala gospodine predsjedavajući. Ispričavam se, ja sam izvjestitelj u odboru ENVI na temu energetske unije, ali ću se ovdje koncentrirati na Pariški protokol, budući da sam izvjestitelj u Sjeni za ovu temu. Htio bih reći da se naš klub zastupnika slaže sa razmatranjima koja su iznesena u izvješću izvjestitelja, e, posebno vezano uz elektrifikaciju prometnog sektora e, koju treba ubrzati i osnažiti, zatim napredak u smjeru ispunjenja ciljeva iz bijele knjige, s time se također slažemo. Htio bih se usredotočiti i na obveze, odnosno na izostanak preuzimanja obveza u području e, civilnog zrakoplovstva i pomorskog sektora, posebno od strane međunarodnih organizacija koje su nadležne za to područje. Dakle, tu vidimo da postoji izostanak napretka e, i općenito napora od strane tih organizacija. Moramo ostvariti neke pomake do kraja sljedeće godine. Dakle, e, ta dva međunarodna tijela za civilno zrakoplovstvo i pomorstvo vrlo sporo napreduju prema zadanim ciljevima. Što se tiče Pariškog protokola i sporazuma, mi moramo jasno dati do znanja da su potrebne jasne obveze tih organizacija imajući u vidu da napretka do sada gotovo da nije ni bilo. Gospodine izvjestitelju, uvaženi kolege, htio bih još nešto dodati. Mislim da se trebamo pozabaviti i osjetljivim pitanjem oporezivanja zrakoplovstva i trebamo vidjeti koje povlastice u smislu plaćanja poreza ima zrakoplovstvo. Dakle, govorimo o PDV-u i o trošarini na gorivo. Kao što znamo, oni imaju, na njih se primjenjuju povlaštene porezne stope i kada bi se smanjila ta izuzeća, e, uspostavili bismo iste uvjete kao i u ostalim e, vrstama prometa i to bi isto tako omogućilo da se i prebaci porezno opterećenje. Znam da je to osjetljivo pitanje, no mislim da se moramo obvezati da i to razmotrimo. I na kraju, gospodine predsjedavajući, tu je i pitanje alternativnih e, goriva, infrastruktura za elektrifikaciju, to smo već čuli. E, mislim da će se dobar dio tih pitanja također naći u vašem izvješću o bijeloj knjizi, tako da će sigurno biti i nekih e, preklapanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Riječ sada ima Kosma Hvala lijepa. E, želim odmah na početku zahvaliti izvjestitelju e, na ovom nacrtu mišljenja. U klimatskoj politici područje transporta igra važnu ulogu i zato je važno da mi e, izrazimo svoje stajalište. Transport je praktički jedini sektor gdje emisije rastu i gdje su statistički pokazatelji sve lošiji. Svi naši građani, sve osobe e, u EU koriste sredstva transporta i svi mi doprinosimo e, e, tim emisijama e, i moramo dati svoj doprinos optimističkim ciljevima koje imamo za Pariz Dakle, ne radi se o tome da e, ne vodimo računa o okolišu, nego se radi i o cijenama energenata, a to se odnosi na sve transportne mogućnosti. Sve ima svoju cijenu, a ta cijena nije mala. Ne možemo dopustiti da potrošači i poduzeća budu previše opterećena. Naši radni planovi, kada donosimo naše planove u vezi sa emisijama e, stakleničkih plinova, moramo imati u vidu više različitih ciljeva. Europska unija nije jedinstveno područja postoje razlike između zemalja članica što se tiče korištenja energenata i to se mora imati u vidu razlike javnog, u cijenama javnog prijevoza e, su na primjer u Poljskoj e, bile puno više jer mi u Poljskoj koristimo oko 90% kamenog ugljena e, dakle gospodarstva manje razvijenih zemalja članica ne smijemo dodatno opteretiti kao drugo ne smijemo zaboraviti koliko je velika uloga transportne infrastrukture i dostupnost perifernih područja Europske unije mi želimo graditi e, dalje graditi cestovnu mrežu, željezničku mrežu, želimo brže e, brži transport i tu su investicije vrlo važne ali e, ciljevi smanjenja emisija ne smiju e, spriječiti realizaciju takvih infrastrukturnih projekata kao što su na primjer transportni koridori i mreže koji trebaju povezati istočnu i zapadnu Europu. Kao treće, E, usluge u području transporta moraju biti zaštićene i tu nam trebaju inteligentna, inteligentna rješenja za prijevoz osoba i roba. E, tu, na primjer, mislim na kabotažu, e, tu se mogu bolje iskoristiti mogućnosti kako bi se smanjile emisije. Daljnja liberalizacija i otvaranje tržišta kabotaže donijet će velike koristi za e, okoliš. Ok. A, dakle, ako to bude podvučeno, onda će uloga transporta u završnom dokumentu biti veća. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, Jose Ignacio Fabio. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestitelju e, na ovom nacrtu mišljenja. Želimo zahvaliti na uloženom radu i na izvrsnoj suradnji od samog početka. Sektor transporta ovisi u ogromnoj mjeri o fosilnim gorivima. 24% dekarbonizacija tog sektora od ključnog je značaja za Um, Europsku uniju u okviru borbe protiv klimatskih promjena. Moramo imati više e, politika koje vode računa o tome, ali također nam je potreban i učinkovitiji transport. I zato moramo promovirati investicije u nove transportne tehnologije koje su čistije i e, u proje velike projekte koji će tome doprinijeti. Očito jedno od najvažnijih područja pritom je e, energija iz obnovljivih izvora. Potrebne su nam i veće, veći kapaciteti za e, skladištenje kako bismo mogli pohraniti e, električnu energiju koju proizvodimo to će poboljšati i kvalitetu zraka također Europa mora ostati e, na vodećoj poziciji na tržištu a zato moramo osigurati interoperabilnost između e, naših poduzeća kako bi e, se mogli iskoristiti svi potencijali jedinstvenog tržišta i kako bi se izbjegla fragmentacija. Bilo bi dobro promovirati javni e, transport, javni prijevoz jer to je jedan mogući način e, da se e, koriste alternativni načini pogona i informatički sustavi E, što bi povećalo kvalitetu života naših građana i povećalo njihovu mobilnost u gradovima. Moramo također promovirati i željeznički i pomorski e, transport i investirati u naše luke kako bismo osigurali međupovezanost a također sporazumi koji se trenutno e, potpisuju odnosno pregovaraju e, koji e, za cilj imaju povećavanje naše energetske neovisnosti e, tu se moraju uvesti poticaji i što se tiče zrakoplovstva i pomorskog transporta od 1997. radi se na međunarodnom e, sporazumu s ciljem smanjivanja emisija u pomorskom e, prometu. Rezultati do sada nisu bili baš e, jako veliki. Maršalovi otoci su treća po veličini treći po veličini e, broja brodova na njihovom, pod njihovom zastavom. Mislim da moramo pojačati diplomatsku ofenzivu kako bismo e, izašli iz statusa quo i kako bismo e, postigli rezultate unutar ovih e, pregovora. Sada je bitno da Evropska unija izvrši sav pritisak koji može šta kako e, e, sam mogući pritisak na međunarodnu pomorsku organizaciju u vezi s tim treba mobilizirati i sredstva iz europskih fondova kako bismo postigli održivije društvo moramo se usredotočiti na projekte koji su možda riskantni e, i koji neće e, moći biti financirani iz drugih izvora trebamo promovirati ulaganja u željeznički i riječni transport i intermodalnost bit će mi vrlo drago da pomognem izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni i da s njima detaljnije raspravimo o ovim temama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U zadnji trenutak sam zamoljen da govorim u ime Gezine Meissner. Ja to nisam očekivao. Imao sam druge obaveze u drugim odborima i zato ću se ograničiti na svoje osobne komentare e, i možda ćemo kasnije uložiti amandmane e, e, što se tiče stvari o kojima me Gezina Meissner zamolila da nešto kažem. Mi bismo željeli da e, u Parizu uspijemo naći uspijemo doći do obvezujućeg sporazuma protiv klimatskih promjena. E, samo se po sebi razumije da je e, zabrinuto zbog klimatskih promjena nešto što svi dijelimo. Ona bi, Gezina e, majesne, bi htjela da se veći naglasak stavi na učinkovitost jednog takvog sporazuma. Naravno, E, transport je izvor velikog udjela e, stakleničkih e, emisija stakleničkih plinova E, u drugim sektorima već su uloženi veći napori, a u nekim sektorima i mnogo manji napori. Ona me zamolila da kažem da Europa ne bi trebala nastaviti sa unilateralnim obvezama sve dok nema međunarodnih sporazuma europsko gospodarstvo će biti e, suočeno sa većim troškovima, a to neće dati rezultate u borbi protiv klimatskih e, promjena. Dakle, upitno je koliko produktivne su unilateralne mjere. Dakle, on Gezine misli da e, transportni sektori kao što je pomorski također trebaju biti e, uključeni u ove mjere. Eto toliko o Gezininim komentarima koje sam htio s vama podijeliti, a što se mene tiče ja ću na vrijeme u zadanom roku uložiti amandmane. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dragi kolege. E, želim zahvaliti e, izvjestitelju i izvjestiteljici. E, postoji niz amandmana koje ćemo uložiti, a na nekoliko njih želim e, privući vašu pozornost. Kao prvo, energetska unija povezana je sa energetskom sigurnošću, a troškovi proizvodnje energije trebali bi dobiti veću pozornost ovdje. Uz to alternativne vrste energije trebaju e, dobiti veći naglasak jer one mogu biti e, mnogo značajnije u budućnosti, odnosno e, naš energetski miks. Što se tiče izvješća gospodina Eichauta, mislim da e, je smar, e, pametni transport u gradovima vrlo važan što se tiče volumena i u svakom drugom smislu. Ono što nam je potrebno u Europi je transport koji na pametan način koristi prostor koji nam stoji na raspolaganju. O tome e, to treba imati u vidu. Mislim da sve usluge e, e, moraju da, da u tom uslužnom sektoru moramo voditi računa o smanjivanju emisija i da moramo biti orijentirani na rješenje u budućnosti. To je sve što sam sada htjela reći. Hvala lijepa. Riječ sada ima Petar Lundgren. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mislim da smo čuli e, toliko toga što svjedoči o pomankanju znanja o transportu. Mislio sam da sam čuo sve, ali sad sam čuo da se mnogo toga može postići deregulacijom e, tržišta transporta i kabotaže. Jeste li vi slijepi? E, ljudi e, rade za 205 eura mjesečno, a vi sjedite e, i govorite da trebamo deregulirati tržište transporta. To bi izazvalo apsolutnu katastrofu na tom tržištu. E, mi imamo dizel koji je dizel gorivo koji je dobar za okoliš u Švedskoj i dovozimo ga u tankerima, ali dizel gorivo se koristi u kamionima koji e, voze našim cestama, a voze ih e, e, vozači koji si jedva mogu priuštiti hranu koju jedu a sada čujemo da postoje okolišne prednosti od deregulacije tržišta i kabutaže E, što reći e, moramo poštivati e, ljude i njihove živote mora im se omogućiti da se prehranjuju nemojte mi govoriti o tome da postoje prednosti deregulacije u ovom sektoru radije bih da uopće niste uzeli riječ i da ste jednostavno šutjeli hvala lijepa Međutim, svatko ima pravo izraziti svoje stajalište, pa i onaj koji kaže stvari koje vam ne odgovaraju, s kojima se ne slažete. A sada riječ ima predstavnik komisije Kilian Kos iz e, opće uprave Energy. Hvala lijepa. Europska komisija pozdravlja ovo mišljenje odbora za transport i samo želimo podvući da je energetska unija vrlo e, kompleksan koncept e, e, povjerenik Šefković je bio nadležan kad smo prvi put prezentirali taj program i na njemu su surađivale mnoge glavne uprave unutar komisije. Sad se radi konkretno o tome da nađemo E, da, imamo nekoliko akcijskih planova već za 2016. na području transporta. Dakle, s naše strane, strane komisije, jasno je da transport igra ključnu ulogu za različite aspekte energetske unije. Kad se radi o postizanju cilja od 40% smanjenja emisija, poticanje održivih izvora energije i i paketa za cestovni promet. Mi, nam je drago što će odbor za transport dati svoj doprinos ovim mišljenjem i želimo podvući da bi energetska unija trebala e, e, biti utemeljena na dijalogu u koji bi trebali uključeni i europski građani. E, mi smo vrlo zainteresirani za usku suradnju sa ovim parlamentom i e, osobito što se tiče novih struktura upravljanja e, moramo imati e, za cilj i usku suradnju sa civilnim društvom još jedna stvar koju bismo htjeli podvući je povjerenje to je vrlo važno moramo imati novi model suradnje između Europske unije i zemalja članica kako bismo postigli različite različiti ciljeve e, energetske unije e, što naravno uključuje i transport, sektor transporta. E, mi nemamo konkretne komentare na točke navedene u ovom mišljenju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada riječ ima Elina Badram iz opće uprave za klimu. Hvala predsjedavajući. Dobar dan zastupnicima. Drži opća uprava klima je zahvalna mišljenju i na izlaganjima koje smo danas čuli koji ukazuju upućenost u ova pitanja i njihov značaj. Naravno, komunikacija o Pariškom protokolu je instrumenta i E, to je usvojeno od strane kolegija 26. veljače. Dakle, mi smo u potpunosti e, mi to percipiramo kao nešto što je komplementarno energetskoj uniji. Pariški protokol također obuhvaća i viziju nacionalnih određenih doprinosa u naporu. To je doprinos e, koji pokriva sve sektore gospodarstva mi smo e, doista veliki zagovaratelji pristupa svih e, sektora gospodarstva i nadamo se da će to e, biti na najbolji način provedeno u okviru novog sporazuma. Naša komunikacija također ukazuje i na značaj i kao i Međunarodne pomorske organizacije i to se vidi u predlozima izvjestitelja. Ne može se dovoljno istaknuti do koje mjere su važni napori AMO-a i ICAO. S obzirom sam radila na tim u prethodnom razdoblju i da ja sam e, osjetila i trpila neke, e, proživila frustracije zbog sporog rada, ali to su neke situacije koje, s kojima se moramo nositi. U svakom slučaju komisija će i dalje nastaviti surađivati sa svojim partnerima u kontekstu ova dva, odnosno oba tijela. Evo samo koja riječ o našoj percepciji e, sastanku u Parizu. Ovaj novi sporazum je važan, važna mogućnost da dođe do sporazuma i rješenja koji će biti prihvatljivi za sve dakle da se ide još korak dalje. Dakle, to znači da bismo morali imati sporazum o percepciji, dugoročnoj percepciji svih e, međunarodnih aktera zajedno. U skladu s tim naša komunikacija iznosi smanje, cilj smanjenja od 10% do 2050. E, godine, a spram referentne 2010. godine što je u skladu sa zadnjim znanstvenim e, nalazima i to je dobar e, dobar plan toga svega. Dakle, želim zahvaliti parlamentu na njegovoj e, aktivnoj suradnji i pripremi za sastanak u Parizu. Hvala lijepa. Sada riječ ponovo dajem izvjestiteljima, najprije kolegici Vikunen. Da, predsjedavajući. Uvaženi kolega, želim svima zahvaliti na vašem doprinosu. Očekujem vaše amandmane idući tjedan. Nadam se da ćemo se moći sastati brzo potom te napraviti dobro mišljenje cijelog odbora za prijevoz i veselim se suradnji sa svima vama. Hvala lijepa, sad ćemo Hvala i ja se želim zahvaliti svim kolegama na njihovu doprinosu, osobito izvjestiteljima u Sjeni s kojima ćemo raditi na kompromisima. Dobro vidjeti kako će amandmani biti poglavito dodatak ovome svemu što je napravljeno. Ono što je Kristin e, iznijela, zahvaljujem vam, zahvaljujem joj, to ćemo dodati u izvješće. Ovo što je Ivo rekao o porezivanju zrakovnog koplovstva. isto tako važna stvar, vidjet ćemo kako to uključiti. Zatim ono što je rekao Kosmos Slatovski, doista slažem s onim što si rekao o infrastrukturama, mislim da je to jako važan argument koji se iznio što se tiče divers, e, razlika u zemljama, pa to jest ona jedan veliki tako i unutar un ne možeš napraviti nijedan korak a da ne čuješ o E, svemu onome što se govori o zajedničkoj, ali diferenciranoj odgovornosti. To ćemo vjerojatno čuti i u Parizu, dakle već se pripremam na to, ali želim naglasiti da je u Europskoj uniji ima velikih razlika od ono, u onome što se zahtjeva od raznih država. Dakle, ako se samo gleda e, sektor prometa i tu se, su zahtjevi različiti ovisno o e, zemlji članici. Dakle, Evo, neke zemlje na istoku Europske unije čak se njima dopušta da povećaju svoje emisije CO2. Dakle, evo, isto vrijedi i za obnovljive izvore energije gdje su različiti ciljevi postavljeni i tu se uzimaju u obzir razlike između država članica. Imajući to sve na umu, ja želim samo napraviti jedan skok prema e, energetici. Tu ćemo vidjeti Evo, tu, je, tu, tu želim samo spomenuti onaj program koji, od kojeg je komisija odal, od, od, kojeg je odustala. No dobro, to je... E, e Gezina, što se tiče ovoga tvog predloga, ja se veselim da e, nemamo više rasprava o e, curenju o izmještanju emisija CO2, no u svakom slučaju, kada se radi o Europskoj uniji, mi kao kontinent imamo, e, jako smo e, neovisni glede resursa. Ako jedna zemlja, e, ako je jednoj zemlji u interesu razvoj, brzi razvoj, pa to, je, to, je, to se nas baš tiče. Dakle, ja ne mislim da je to neka unilateralno djelovanje E, iz čiste perspektive zaštite okoliša, već je to u interesu e, gospodarstva. E, bilo mi je lijepo čuti da netko iz Finske spominje alternative, to je dobro, može biti od pomoći. Zatim Peter i Kosma, tu imamo jednu raspravu koja je počela evoluirati, koja se tiče kabotaže, moram biti jasan, ja to ne namjeravam uključiti u svoje izvješće, barem ne tu raspravu, kao što znate, raspravljamo puno, e, raspravljat ćemo o mnogo čemu u Parizu, ali ne o kabotaži. Dakle, evo, zaključna, e, zaključna riječ o e, komisiji, o Međunarodnoj komorskoj organizaciji kao Da, u potpunosti se slažem, to su međunarodne organizacije koje zahtijevaju da se počne novi da se ide dalje, ali nemojmo zaboraviti da se u Parizu postavljaju ciljevi dakle, vidim da, da vidim već donekle sumnju u vašem licu, morate raditi na svom, e, da skrivate svoje emocije. No, oni, oni mogu postaviti svoje vlastite ciljeve i nema puno sektora koji imaju te privilegije. I moram vam u tom smislu reći da smo u odboru Envi tražili dakle, jednu analizu, dakle ako gledate ove, ove, ove ciljeve od dva stupnja, što bi trebalo napraviti na polju pomorskog e, prijevoza tereta i e, zrakoplovnog, e, tako da će to biti dosta šokantnih rezultata i za ICAO i za Međunarodnu pomorsku organizaciju i nadam se da će Pariz pokrenuti to, jer vi ste sami govorili e, o sporosti i sporoj reakciji, a ja ne namjeravam to trpiti, tako da se nadam da će ovaj sastanak u Parizu to sve malo prodrmati i pokrenuti, ubrzati. Evo, čuli smo i od kolega da nam, tako da nam se čini da će biti u ovom domu ostvarna dovoljna većina da se pogura taj projekt. Tako da se u svakom slučaju veselim budućoj raspravi i ajmo se zabaviti malo. Hvala lijepa izvjestiteljima i svima koji su sudjelovali u raspravi. Rok za amandmane je petak 5. lipnja u 12 sati. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda iz razmjena mišljenja sa e, europskim koordinatorima. Petar Balaš nije ovdje, to sam već spomenuo. E, Karlo Ceki je europski koordinator za Atlantski koridor. Molim ga da dođe ovdje na podi. Također i Matiju Groš e, međutim ako želi e, i dalje sjediti tu gdje sada sjedi može slobodno. Aber bevor ich jetzt Secchi erteile, möchte ich einen neuen Mitarbeiter Imamo jednog novog suradnika u tajništvu e, odbora TRAN, e, to je gospodin Fuchs koji nam je doš, prešao iz tajništva odbora ENVI. On će sigurno dati veliki doprinos, e, srdačno dobrodošli u našem odboru, veselimo se uspješne suradnje s vama, a sada riječ dajem Karlo Sečiju. Uh, Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što mi je pružena ova prilika da sudjelujem na raspravi o radnom planu za Atlantski koridor za koji sam ja koordinator i radujem se vašim komentarima, kritikama, stajalištima i tako dalje. Ovo je dokument koji vam je stavljen na raspolaganje i koji je nešto što će nas pratiti u radu kroz ovo razdoblje zajedno sa različitim komponentama upravljanja koridorom kako bismo pokušali što bolje iskoristiti raspoloživo vrijeme i resurse. Ja ću vam kratko navesti neke osnovne neke osnovne postavke koje možete pronaći i u dokumentu. Dakle, kada je riječ o Atlantskom koridoru, osnovne osnovna obilježja možete vidjeti na prvom slajdu. Kao prvo ima snažnu pomorsku komponentu kao što vidite i na ovom prikazu i kao što se može zaključiti i na temelju naziva samog koridora. Ima 13 ključnih luka, neke su riječne, neke morske i još čitav niz luka koje, pripadaju toj sveobuhvatnoj mreži. Što se tiče željeznica, dakle postoji koridor broj 5 koji je okosnica Atlantskog koridora i također želim naglasiti da je Njemačka nedavno, da pače jučer, potpisala sporazum kojim je stupila u koridor broj 5, željeznički koridor broj 5, tako da ćemo mi nastaviti suradnju. Koridor broj četiri. Zatim imamo četiri prekogranične dionice, dvije između Portugala i Španjolska, jedna između Francuske i Portugala i jedna između Francuske i Njemačke. Povezuje tri glavna grada i prelazi preko dva velika gradska čvorišta. Ima neke posebne probleme kao što su dva različita kolosijeka, dakle Iberski kolosijek i U i kolosijek, što nas podsjeća na situaciju u baltičkim zemljama koja je vrlo slična. Ono što mogu reći jest da se Atlantskim koridorom povezuje Atlantski ocean te zemlje koje se nalaze na obalama Atlantskog oceana sa samim središtem Europe. Ta će uloga biti još značajnija nakon što se ovo uistinu dvostruči. I dakle nakon što dobijemo e, dodatno i dodatni promet koji će se udvostručiti zahvaljujući Panovskom kanalu. Kao što možete vidjeti na ovom slajdu, nije toliko e, razvidno, ali se može naslutiti. Dakle, koridor je označen žutom linijom koja polazi od juga Španjolske juga Portugala preko Mainhama i Strasbura. Ovdje se bavimo prekograničnim dionicama. Tamno plavom bojom su označene prekogranične dionice e, gdje su radovi u tijeku. To se posebno odnosi na dio između Francuske i Njemačke isto tako se djelomično odnosi na prekograničnu vezu između Španjolske i Francuske, a kada je riječ o Portugalu, e, dakle, studije i radovi su u tijeku kako bi se brzo počelo na vezi eurobisau a sjeverna linija od Vere do Salamanke već postoji u funkcije, međutim treba odraditi čitav niz poboljšanja, te su studije za to u tijeku, a i radovi će uskoro odpočeti. Dakle, na desnoj strani slajda možete vidjeti zvijezdice koje označavaju zahtjeve koje smo zaprimili. Dakle, imamo čitav niz dobrih projekata koji su predani, bilo e, kao odgovor na poziv za iskaz interesa u okviru CEFA ili pak na poziv za iskaz interesa od strane Europske investicijske banke. Većina najvažnijih luka su e, obuhvaćene na ovom prikazu, no isto tako su predani i neki drugi važni projekti za dobivanje potpore. Prelazimo na sljedeći slajd. Što se tiče usklađenosti sa zahtjevima TNT-a, ukratko vam mogu izložiti ono što možete vidjeti na desnoj strani slajda, dakle elektrifikacija željezničkih pruga je raširena gotovo u iznosu od 90%, premda imamo četiri različita sustava za električnu energiju. Prema tome bilo bi dobro da se uvedu zajednički standardi. Imamo dva različita tipa kolosijeka, to sam već spomenuo, što znači da je potrebno dogovoriti plan za e, dakle provedbu između Španjolske i Portugala kako bi se postupno došlo do odgovarajućeg rješenja za ovaj problem. Trenutno je, su u Španjolskoj e, brzi vlakovi koriste isključivo kolosijeke prema standardima Međunarodne željezničke unije, UIC. E, ovaj odbor je bio posjet Baski u Ožujku, tako da ste i sami mogli vidjeti s kojim se oni problemima tamo nose, a to uključuje isto tako i uvid u napredak koji je ostvaren. Zatim ERTMS, Europski sustav za upravljanje nadzor vlakova nije prisudan, međutim postoje napori da se brzo uvede. Još jedna važna stvar koja se nadovezuje na prethodnu raspravu tiče se razmještanja e, LNG terminala na obali. To je vrlo važno pitanje i za to postoji veliki interes i postoji potreba koju treba zadovoljiti zbog e, nadzornih područja za e, emisije sumpora seca koje se odnose na Sjevernu Ameriku i vezu sa Atlantikom te e, područje Sjevernog mora i Baltičkih zemalja. To zahtjeva ulaganja u najznačajnije luke, isto tako i ulaganja kako bi se prilagodili motori brodova za tu namjenu, no mislim da to može dovesti do značajnih rezultata kada je riječ o zaštiti okoliša i davanju doprinosa smanjenju emisija CO2. Prema tome, riječ je o projektima koji su iznimno e, zanimljivi i koji su također prisutni u ovom koridoru. Kada je riječ o autocestama, e, Dakle, tu je situacija zadovoljavajuća u Atlantskom koridoru, međutim postoje neki problemi kada je riječ o interoperabilnom sustavu naplate cestarina, e, što bi trebalo pomoći korisnicima da koriste infrastrukturu. Dakle, ako želite da sada sažmemo ciljeve i prioritete Atlantskog koridora. Ciljevi su vam dobro poznati, dakle to je poboljšanje više modalnosti, posebno kroz bolje korištenje sustava željezničke infrastrukture, što se posebno odnosi na teretni promet. Zatim razmještanje interoperabilnosti, povezivanje nacionalnih mreža, razvoj željezničke interoperabilnosti, zahvaljujući E, rješenjima za iznalaženje rješenja za standardizirani e, sustav kolosijeka, zatim sustav za upravljanje nadzor vlakova i tako dalje. Isto tako treba iskoristiti jednu osobitost ovog koridora, a to je njegova vanjska dimenzija, e, dakle prema Atlantskom oceanu, dakle to je sučelje prema Atlantskom oceanu, što čime se može staviti naglasak na pomorski, pomorski promet kroz inovacije, simplifikaciju i e, čišća goriva, LNG terminala i tako dalje. Naši prioriteti su poboljšati međusobnu povezanost luka, razraditi nove modele za logističke platforme, surađivati sa koordinatorima za ERTMS, odnosno Europski sustav za upravljanje i nadzor vlakova, te surađivati sa ostalim koridorima koji također dolaze u doticaj sa Atlantskim koridorom preko njihovih koordinatora. Zatim sustav za e, prebacivanje e, kolosijeka na kolosijeke prema standardu UIC-a, dopuniti ono što nedostaje, one veze koje nedostaju, Euramejda primjerice i poboljšati e, prekogranične usluge, ubrzati razmještanje LNG terminala, isto tako je već mnogo toga određen u Portugalu, ali ima još puno posla i na kraju naprijediti vidljivost koridora u odnosu na e, svjetske tokove, svjetski promet i e, kako bi se bolje iskoristile postojeće mogućnosti. Dame i gospodo, to bi bilo ukratko ono što je uključeno u radni plan. Ja sam vam na raspolaganju za danja pitanja ako ih bude. Hvala. Hvala. Do sada se samo dvoje kolega je javilo za riječ. Kolega Van de Kamp ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Što više saznajem o TNT koridoru, odnosno koridorima, to mi se više dopadaju. Čini mi se da je to uistinu najbolji dio europske prometne politike i klub zastupnika europskih pučana smatra da je ovo politika e, koju trebamo nastaviti provoditi i da zapravo trebamo proširiti. Drago mi je da je i Strasburu u sklopu tog koridora. TGV, brzi vlak od Strasbura do Pariza, ponekad ima poteškoća na razini Saverna, e, dakle to je pitanje za profesora Sekija. E, ja se nadam da će se on pobrinuti da taj brzi vlak e, dolazi na vrijeme. No mislim da je on više pristojan. Ono što mene zanima jest da vidim konkretne stvari Mislim da bi Europska komisija trebala imati veće ovlasti. Imate li više, imate li financijskih sredstava, da li je vaše planiranje u skladu sa zadanim rokovima. Zanima me kada mislite da ćete dovršiti taj posao. Mi u Europi nemamo vremena, mislim da se moramo pokrenuti krajnje vrijeme. E, pomalo sam ovdje zdvajam, budući da mislim da parlament treba biti kritičan prema komisiji, no e, isto tako smatram da trebamo djelovati konkretno i brže. Gospodine predsjedavajući, rečeno je da je teško prevoziti energiju iz e, Maroka u Španjolsku i iz e, Španjolske u Francusku zbog Pirineja. Razmišljate li o tome da se tu napravi nekakva veza Zanima me da li se radi na tome, jesu li počeli radovi i da li u energetskoj uniji se radi i na tome. Znam da se da su u komisiji sada već pomalo nervozni, ali neću sada o tome. Mi moramo surađivati. A, isto tako me zanima što je sa energetskim koridorom. Riječ ima kolegica Bilbao. Seki Hvala, hvala gospodine Seki na objašnjenju. Mislim da se možemo složiti sa većinom vaših stavova koje ste iznijeli. Mene bi zanimalo sljedeće. Vi ste nam pokazali jedan stupac s projektima u vašoj prezentaciji gdje su navedene pojedine zemlje koje su predale projekte za Atlantski koridor. Dakle, to su projekti koji su kvalitetni. Ali pitam se što je sa prekograničnim područjima. Što je sa prekograničnim područjima? Tamo gdje ja živim, ja dolazim iz Baskije, Nalazimo se u jednom od područja gdje se susreću dvije zemlje i tu su konstantno zastoji, dakle kamioni čekaju u redu i trenutno nemamo za to rješenje. Imamo problema i s francuskom vladom. koja ne priznaje činjenicu da je to jedan ključni prioritet, dakle upravo taj prekogranični promet. Zanima me što vi mislite o takvim projektima i koliko ima spremnosti u različitim zemljama od Portugala, Španjolske i Francuske, dakle koliko su te zemlje spremne E, da nešto poduzmu. Rekli ste da su, da su neke stvari poduzete nedavno. Španjolska vlada je najavila za ovu dionicu koja prolazi preko Baskije, Baskijski Y, kako su ga nazvali, da će biti kašnjenja e, kada je riječ o vlakovima koji dolaze u gradove u Baskiji. E, što mislite o tome? Jutros je bilo riječi o o tome kako je potrebno da se projekti učinkovito provode i da se definiraju prioriteti na razini država članica. Možete li mi reći jesmo li sada već došli do te faze i što se zapravo događa s projektima i prijedlozima koje su države članice podnijele. E, dakle, postoji nešto što nedostaje u tim projektima što bi moglo povećati konzistentnost e, ovog Atlantskog koridora? Hvala lijepa. Sada iz Francuske, Karin Madeli. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. E, gospodine koordinatoru Atlantskog koridora. Kao prvo želim vam reći, želim vam poželjeti poželit ću vam mnogo sreće. Želim vam mnogo sreće jer e, mislim da je željeznički promet prioritetan u ekološkom smislu. No, nažalost, moram napomenuti što je rekla francuska vlada 30. travnja, kada je izričito rečeno mi se odričemo e, željezničke pruge između Patkalea i Landa koji su sastavni dio Atlantskog koridora, a koji su trebali stupiti u funkciju u siječnju 2016. godine gdje je trebalo proći na tisuće kamiona. Dakle, ovaj projekt se je imao za cilj povući na, tiseć, na tisuće tih eh, takvih kamiona dakle između Španjolske i Sjevera Europe. Dakle, to je projekt koji je trebao biti ekološki prihvatljiv, međutim Francuska ga se u ovom trenutku odriče. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Kako mreže mogu ostati povezane ako, neće, ako ne bude sporazuma Francuske? I zanima me jeste li stupili u pregovore s francuskom vladom. Oni smatraju da to ne mogu E, odraditi zbog e, nedostatnih proračunskih sredstava? To bi bilo moje prvo pitanje. Drugo pitanje, dakle, što se događa e, sa teretnim prometom u vašem koridoru i sa napretkom u tom području? Hvala lijepa. Sada riječ ima kolega Pascal. Hvala, hvala gospodine predsjedavajući. Ispričavam se na kašnjenju. Činilo mi se da će gospodin Seki doći kasnije. Dakle, mene bi zanimalo čuti što, što je rečeno, budući da je vaš koridor vrlo važan za Španjolsku. Mislim da su vam poznati svi problemi. Ja ću sada ući, eh, odnosno postavit ću konkretna pitanja koje su rješenja dostupna za neke nove i neke stare probleme. Gospodine Seki, kao što znate, Francuska je dala prednost veze između Bordeaux i Tuluza, tako da ova dionica od Bordeaux do španjolske granice trenutno nije prioritetna. To bi bio koridor koji bi povezao dvije zemlje, Na koje ste vi konkretne probleme naišli i na kojim rješenjima trenutno radite? Imam još jedno pitanje. Brze pruge i interoperabilnost. Španjolska, Španjolska je odradila svoj dio posla, međutim potrebno je bolje povezati Španjolsku sa drugim državama članicama. Treba nam jedinstveno rješenje kada je riječ o interoperabilnosti. Što možemo poduzeti u svrhu poboljšanja učinkovitosti koridora? veza između Portugala i Španjolske još uvijek e, nije odrađena i što tu možemo očekivati? Hoće li biti pomaka? Isto tako što se tiče dionice koja povezuje Salamanku i tu postoje neki specifični problemi. Zanima me također koji su elektrifikacijski standardi koji postoje unutar koridora i kakvi se pomaci tu postižu. Evo, ja sam e, postavio konkretna pitanja, vjerujem da ste vi svjesni postojećih problema. Zahvaljujem vam još put na dolasku. Hvala lijepa, Pavel Teliska i Marija. Hvala i ja bih također želio pozdraviti gospodina Sekija na našem odboru. Nastavno na prethodnu točku, htio bih istaknuti kada govorimo o politici da je koncept TNT možda najznačajniji doprinos u zajedničkoj prometnoj politici u posljednjih nekoliko godina. Ja sam e, imao priliku raditi na jednom od koridora. Mislim da je to instrument koji je iznimno važan i mislim da imamo jako dobar tim koordinatora. Ja imam e, dva pitanja koja se tiču koridora, ali su zapravo nešto šira pitanja jer e, mi nisu poznati svi detalji kada je riječ o koridoru. Znam samo da je u dobrim rukama. Što biste vi rekli u financijskom smislu dakle koji su naši kapaciteti imajući u vidu da smo jutros imali trijalog o EFSI-u, da je on završio i vjerujem da znate kako će to utjecati na CEF. Može li se reći da imate već neku, neko tumačenje koje će biti implikacije na sve koridore, konkretno na vaš, i mm, imali, imate li neke zabrinutosti vezano s to? E, smatrate li da, je, da će to samo marginalno utjecati ili ne? Ako postoje neki razlozi za zabrinutost, možete li nam to reći? E, pretpostavljam da sada imate već procjenu onoga što je izvedivo u prvom pozivu i koje će biti potrebe u predstojećem razdoblju. Želio sam postaviti ovo pitanje iz jednog jednostavnog razloga. Mi moramo zauzeti stajalište e, o ishodu i želimo da ta odluka bude prava odluka. U ovom trenutku su ulazni podaci još uvijek takvi da ih trebamo još proučiti. Dakle, ja ne bih e, bio sklon tome da donesemo odluku koja će imati neke negativne posljedice samo zato što određene institucije nisu bile dovoljno kreativne ili hrabre. Ja znam koje je stajalište komisije. Isto tako cijenim činjenicu da E, koordinatori, e, bez obzira što imaju svoj opis zadatka, da su oni neovisni i da trebaju postići rezultate. I mi možemo postaviti pitanja o tome. Dakle, koje su to implikacije i na koji način vam mi možemo pomoći, e, na koji način vam naš odbor u parlamentu može biti od pomoći. Hvala lijepa. Spomenuli ste da smo bili u Baskiji, tamo postoji nova trasa u europskoj širini, dakle na ovo pitanje mogu odgovoriti sa da, imat ćemo e, dvije e, dva kolosijeka normalne širine, znači e, ono što je dobro je da ne samo da je sagrađena trasa za brze vlakove nego da je ta pruga sposobna i za e, transport e, tereta dakle tu je e, španjolska bila pametnija od ostatka Europe E, u Njemačkoj postoje primjeri e, gdje, gdje se nije na taj način razmišljalo i sad je pitanje kako povezati Europu. Pitanje je sad kad e, francuska vlada kaže vezu između Bordoa i Španjolske više ne želimo na tome raditi, onda ja postavljam pitanje je li se na tome raspravljalo u Europskoj, na razini Europske unije postoje linije koje su nevjerojatno skupe na primjer veze sa Torinom koja ne može biti gotova ni u sljedećih 20 godina a na ovoj e, poveznici između Bordeaux i Španjolske koja zapravo treba samo modernizirati od toga se sad odustaje dakle tu je potrebna koordinacija e, i moramo e, na razini Europske unije vidjeti koji su projekti najvažniji na razini Europske unije i na njih se moramo koncentrirati kao drugo, e, što se tiče transporta energije sa sredozemlja, ja, ja sam smatrao da se meni obraćate. Ne, ja sam tu ideju upravo od vas i dobio a u redu onda smo e, raščistili taj nepromis naravno da je to moguće ali na primjer e, solarna energija koja se može proizvesti u Sahari može se sada proizvoditi i u Španjolskoj u Francuskoj tamo postoje milijuni kvadratnih metara koji se mogu koristiti u te svrhe dakle e, Španjolska ima izvrsna iskustva s tim također i Portugal i moramo ići u tom smjeru i ne moramo se E, ne moramo izgrađivati najdužu e, liniju ako možemo izgrađivati kraće. A sada riječ e, dajem vama kako biste odgovorili na postavljena pitanja. Izvolite. Well, uh, thank you very much. hvala na komentarima, pitanjima i svim drugim javljanjima. Bilo je nekih jako konkretnih stvari, drugih e, konkretnih. Evo mogu se na njih nadovezati najprije. No, dopuste najprije da razjasnim nešto, vi to jako dobro znate, ali ponavljanje nije na odmet. Dakle, dopustite da ponovim koja je namjera ovog e, dokumenta, dakle, u TNT uredbi trebalo napraviti plan. Mi smo to napravili do prije prošlog Božića, to je prošlo kroz konzultacije, sve e, dionike, vlade i tako dalje. Ali to je prije svega bio rezultat pomno napravljene studije i takozvanog koridora četvrtog koji je prošao kroz sve etape postupka a to je sve dakle dalo svoj doprinos za bolje razumijevanje i sagledavanje potreba. To će naravno nastaviti, ovo je bio tek prvi korak, ali to nije, nije konačni plan rada, nikad takvog neće ni biti. To je rad koji je u tijeku, koji će biti dopunjen i poboljšan sljedeće godine za dvije godine, ali e, to što se radi na koridoru 4, to će ponovo početi, evo imamo dane TNT u Rigi i onda ćemo sastati tamo i ponovo ćemo napraviti novu agendu za budući rad i poboljšati ono što smo do sad mogli napraviti. Dakle, to je nešto što iziskuje doprinos e, svih zainteresiranih i svih strana kako bismo proizveli što je bolje mogući proizvod. Po mom mišljenju u ovom dokumentu ima ono što treba napraviti kako bismo imali dobar, dobro funkcionirajući višemodalni model koji će povezati sve strane kontinenta i koji će dati svoj valjan doprinos boljem ujedinjenju jedinstvenog tržišta i tako dalje. Dakle, to nije popis pustih želja. Naravno, tu su potrebni veliki resursi kako bi se to sve ostvarilo napredak eh, je sporiji nego što smo se nadali zbog nedostatka resursa, zbog krize i svega, ali moramo i dalje inzistirati da se ide naprijed. Dakle, resursi, to je ključni problem, naravno. Kao što svi to naravno znate. Poziv na iskaz interesa je e, pokritan u nekoliko navrata, tri puta. Tu smo imali dobro osmišljene projekte. Tu se najprije ukazivalo i radilo na onome što je žurno, što je što se mora što prije raditi, zatim drugi kao drugo, tu je ukazalo na činjenicu kao da nema dovoljno dobrih projekata, da treba više resursa. Ne, e, tu će se moći zadovoljiti samo jedna trećina sufinanciranja, ali u bit, s ovim sredstvima koja su izdvojena, ali treba će tri puta više sredstava za ukupno. Ovaj sporazum koji je ostvaren jutros, načelno mi se čini za dobra stvar, samim tim što je došlo do sporazuma, dakle sve strane su se dogovorile, došli do kompromisa, sad treba to analizirati i vidjeti da li ćete vi biti zadovoljni time. Dakle, ovdje se govori o ovom trijalogu u EFSU, no, naravno e, pod uvjetom da se neki e, resursi, određena sredstva vrate u CEP, dakle u instrument za povezivanje Europe. No, još jedna stvar je po mom mišljenju važna, a to je da to Utaba put provedbi onoga što se zove EFSU, odnosno Junckerov plan i veliki broj projekata su projekte o kojima danas e, govorimo, to su one zvijezde gospođe Bilbao, a to su doista dobri projekti koji se uklapaju ovaj Junckerov pristup. Dakle, to se podrazumijeva dodatna sredstva pod uvjetom da se neki praktični problemi riješe, a na tome mi radimo u općoj upravi MUV i naravno treba dogovoriti dodatnu razmjenu mišljenja i gospodin Voderik i gospodin Kristofsen i ja spremni smo održavati dijalog s vama po tom pitanju. Dakle, ključna pitanja su resursi, kako doći do dodatnih sredstava, a to sve u interesu gospodarskog rasta Europske unije i zapošljavanja u Europskoj uniji kako na najbolji mogući način, praktično govoreći, e, iskorista sredstva, ukloniti prepreke i tako dalje. Dakle, kad taj posao bude okončan, e, bit će mi veliko zadovoljstvo ukoliko vi to budete željeli dodatno razmijeniti mišljenje s vama. E, sad bih e, želio nakratko komentirati ovo što ste nam govorili. Dakle, mi smo hvatali jako precizne bilješke. No, ono što se dešava jest da vlade, a ne samo uzduž koridora, usporavaju svoje preuzete obveze. Oni ih žele održati, što je pozitivno. Evo, što se Portugala konkretno tiče, spominjana je Merida, to na rupa u ovom cijelom eh, projektu, ali radi se sad na tome ubrzava se i treba u kratkoj budućnosti da se ostvari zadovoljavajuća poveznica sa Španjolskom, a samo Španjolska je sa svoje strane puno sredstava uložila, a u put koji nikamo ne vodi skoro. Dakle, evo, uvjeren sam da će se taj dio koridora povezati, isto tako ona poveznica E, sa salamankom tu ima jako važan projekt koji će uskoro predstaviti Portugal. Situacija će se razvijati na pozitivan način. Također sam bio jako tužan kada sam vidio da je e, željeznička e, autocesta odgođena jer to je bila jako dobra ideja. Evo, na sred, strani sredozemlja je bila jedna jako dobra ideja. Tako da se nadam da će ta odluka koja je izazvana pukim pitanjem financijskih raspoloživih sredstava biti ponovno razmotreno u skoroj budućnosti. Zatim, pitanje zašto okoliša je važno. Tu su za mm, prometni čepovi u Baski, u Francuski, a i svugdje pomalo. No, mi želimo više E, pomorskog e, prevoza na sredozemnom dijelu istovremeno se borimo protiv e, zastoja čepova. Dakle, evo, to su, jedino rješenje jeste da se poboljša teretni prijevoz na tračnicama i da budem i trebamo biti uvjereni u to da da kada infrastrukture budu raspoložive da to bude obavljeno na pravi način isto tako da postoje odgovarajući poticaji koji će biti usmjereni na valjan način i onda po tim uvjetima ovi problemi bit će riješeni na način koji neće podrazumijevati smanjenje trgovinskih protoka i obi, trgovinskog obima, a istovremeno da poštujemo e, i zaštitimo okoliš. Evo, zaključno predsjedavajući želim reći, evo, da ovdje jako otvorno s vama govorim i moj, e, moj dojam je da, je uvjeren, da su preuzete obveze stvarne, da postoji jasna percepcija onoga što treba napraviti, postoji veliki, velika bojnost zbog finanskog aspekta, ali treba raditi na tome. I kao što su mnogi stručnjaci dokazali više navrata da novci koji su dobro potrošeni nisu samo dobro potrošeni, već i stvaraju pozitivne reperkusije na BDP. Dakle, to je dvostruka investicija. Najpša hvala na vašoj pozornosti. Ja sam na vašem raspolaganju za daljnji dijalog i hvala i nadam se da ćemo zajedno raditi. Hvala lijepa, gospodine Karlo Seći. Ja, Sada srdačno pozdravljam Matija Groša, kojeg svi poznajemo, jer do prije godinu dana bio zastupnik u Europskom parlamentu i član ovog odbora, a sada je koordinator za orientalno istočno mediteranski koridor srdačno dobrodošli sa velikim zanimanjem očekujemo vašu prezentaciju imate 10 minuta za izlaganje koliko ga ja poznam on će se i pridržavati tog vremenskog ograničenja hvala lijepa gospodine predsjedniče kao što eh, je već rečeno danas se radi o tome da danas odgovorimo na pitanja kolega ali nešto ukratko o samom koridoru eh, samo trenutak molim vas Dakle, kako je taj koridor zamišljen? Devet zemalja članica je obuhvaćeno, imamo 15 e, aerodroma, 10 e, e, luka, riječnih luka, 12 pomorskih luka i ukupno nakon prvog posla koji smo odradili mogli smo to E, mogli smo e, usporediti i ovo što sad vidite na sljedećem slajdu su izazovi e, s ovim koridorom ukupno dakle elektrifikacija težina po osovini duljina vlakova ukupni kriteriji moraju biti provjereni mi ćemo vam dostaviti sve ove slajdove dakle ovo tu vam una otprilike govori pred kakvim smo izazovima u sljedećih nekoliko godina i koje akcente ćemo morati staviti. Mi smo odradili jedan, jednu jednostavnu vježbu, ako dakle iz Hamburga želim e, prebaciti nešto u Atenu, onda imamo ukupno sedam različitih sigurnosnih sustava imamo ukupno tri jačine struje moramo četiri puta promijeniti lokomotivu jer mijenjamo sa struje na dizel imamo od maksimalne e, duljine od 600 e, metara, moramo u Bugarskoj promijeniti na 450, e, maksimalna težina 30 tona i imamo ukupno prosječnu e, brzinu od 80 km na sat. To znači da, i to je za mene jasan znak koliko je važno da u području željezničkog prometa e, damo veći naglasak na interoperabilnost i to naravno u prekograničnom prometu. Da biste dobili konkretniju sliku ovog e, projekta, da ću vam na tri, e, dali smo načiniti neke karte za ovaj koridor. Prva karta koju vidite je tiče se težine po osovini, plavo označava e, područja gdje smo u dobrom području, a crveno gdje imamo probleme. Dakle, tu vidite i pomenkanje koherentnosti u cijelom koridoru E, što se tiče duljine vlakova, u, na sjeveru u Njemačkoj je ta duljina moguća, ali što se dalje udaljavamo prema jugu, prema Bratislavi i dalje, prema Mađarskoj duljina vlakova je e, problem, međutim u je, Grčkoj je to onda djelomično opet riješeno. Što se tiče unutarnjeg e, brodskog prometa, to je osjetljivo područje, na ovom slajdu vidite da je potrebna dubina da bi se cijele godine odvijao riječni e, teretni e, promet e, da to još nije omogućeno u ovom koridoru je vrlo važno da damo naglasak na prekogranične projekte naravno da su oni vrlo važni i naš posao se sastoji najvećim dijelom u tome da dovedemo za jedan stol ljude koji inače nedovoljno međusobno razgovaraju i komuniciraju, bez obzira radili se između Drezdena i Praga ili Mađarske i Austrije ili osobito na jugu gdje tu postoje velike poteškoće između Bugarske, Rumunjske i također Grčke. To su za mene i ostaju najvažnije e, točke. Nadalje na sjeveru, e, između ostalog koridore sa Hamburgom i Hafenom, to su velike i važne luke, ali svaka e, luka funkcionira toliko dobro koliko funkcionira povezanost sa pozadinom, sa zaleđem, kopnenim zaleđem i e, tu moramo razviti jedan multimodalni sustav kako bi odteretili te luke što naravno sa sobom nosi neke izazove i e, o tome ću ponovo govoriti. E, o samom koridoru tu je naravno intermodalnost, povezivanje između različitih modela transporta vrlo važna. Već se spominjalo investicije, mi smo E, grubo procijenili e, investicije na 47 milijardi za naš koridor polazimo od pretpostavke od 25 milijardi e, od čega je 15 milijardi pretvičeno E, u okviru postojećih projekata. E, vi znate što stoji na raspolaganju od sredstava, to znači vrlo jednostavno da e, ono što smo zaključili u okviru smjernica, da tu već moramo razmišljati o sljedećem periodu ako želimo biti konkurenti. Ja pozitivno gledam na cijelu situaciju, neke E, rezerve e, Europskog parlamenta u odnosu na ono što je razvila komisija postoje. Međutim, mi kao koordinatori moramo surađivati sa svih 28 zemalja članica. E, moramo voditi jedan direktni dijalog i e, u svakom slučaju mi sad imamo ogroman broj projekata to znači da sad imamo i dozrele vrlo zrele projekte e, mi smo sada u stanju ja bih rekao da samo u jednom koridoru iskoristimo sredstva koja stoje na raspolaganju za svih šest koridora e, ja vjerujem da u ovom koridoru sa mnogo E, malih projekata možemo optimirati cijeli, rezultat. Dakle, pitanje kako stojimo sa financijama, tu očekujemo drugi facilitet za povezivanje Europe dakle dodatna sredstva osim onih koja trenutno stoje na raspolaganju. Ja sam pokušao biti vrlo konkretan i molim e, i vas da to budete, dakle ovdje imate konkretne podatke, ukupno u cijelom koridoru mi smo e, prioritete stavili na prekogranične e, prekogranični promet na riječni brodski promet koji je ukupno gledano problem i na e, mogućnost da se e, luke odterete pomoću željezničkog prometa. Kad gledam na ovaj koridor, a bio sam u Drezdenu, u Hamburgu, u Hafnu, i ono što smo ustanovili je da slabost riječnog brodskog prometa vodi, e, je dovela do toga da je željeznica preopterećena, a ceste zakrčene. A to pak znači da u tom području ili Njemačka i također Češka e, moraju e, skupa e, izraziti svoje stajalište o budućnosti Elbe, rijeke Elbe E, a jednog dana će nam dati možda i jasan odgovor. To je po mom mišljenju vrlo važno. Je li Elba za nas e, budućnost ili ne? Da ili ne? Tu se moraju donijeti političke odluke. Ako je odgovor ne, onda e, ne trebamo dopustiti da neke zemlje investiraju ako druge zemlje neće investirati. To je jasna poruka koju moramo odaslati. Ono što se mora znati je da već sada na Elbi se odvija transport koji nije moguć ni na cesti ni na željeznici. To je jedna vrsta komplementarnosti e, u području transporta. To znači da cijelom duljinom Elbe, e, malo južnije od Hamburga pa prema Drezdenu, naravno preko Češke, da su se tu nastanila poduzeća e, koja e, se bave riječnim brodskim prometom. Ako ta e, rijeka nema budućnost, onda to znači da nema budućnosti ni za ta poduzeća. E, utjecaj koji mi možemo imati preko ulaganja na stvaranje radnih mjesta e, je vrlo značajan. Dakle, to je jedna cjelina koju moramo gledati kao cjelinu, taj multimodalni model transporta. I još nešto o temi rijeke Elbe. E, osobito u Pragu i Dresdenu smo predložili da na obje strane ne samo predstavnici gospodarstva da se sastanu i političari nego i nevladine organizacije e, i da e, svi dionici skupa e, analiziraju sve probleme u vezi sa tim u vezi sa tom rijekom jer mora se mora se tu omogućiti e, e, posezanje za svim mogućim alternativama kao što je na primjer željeznički e, e, promet i tako dalje a ceste su tu vrlo zapravo pune praktički preopterećene kao i željeznički promet tako da ta rijeka može doista odigrati važnu ulogu u budućnosti mi ćemo u Rigi, pretpostavljam, još jednom im održati jedan e, forum, jedan sastanak na tu temu. U svakom slučaju poziv vrijedi, ako svi dođu, e, nadam se da će se forum održati. E, dakle, to će biti sastanak svih partnera, ne samo ministara, nego i regionalnih partnera, predstavnika željeznice i tako dalje, kako bi razgovarali o razvoju tog koridora. I posljednje što želim reći u vezi sa financijama, e, ne mogu sada komentirati e, pregovore koji e, su kolege dovršili, ja poštivam to, njihov noćni rad, ali koridor za koji sam ja nadležan na svu sreću ima tu prednost da gotovo isključivo osim Njemačke je riječ o e, zemljama koje e, su u kohezijskim programima što znači da u ovoj godini za ovaj koridor E, još možemo raspisati natječaj, to ćemo učiniti koncem godine, a sljedeći natječaj, poziv na iskaz interesa, e, će potom uslijediti. Tu su dakle rasprave malo lakše jer su e, sredstva V raspoređena po zemljama sve do 2016 tako da tu ukupno imamo relativno manje problema što se tiče raspodjele financijskih sredstava tu postoji jedna jasna e, jasna e, jasan plan za te zemlje Znači 7 milijardi stoje na raspolaganju za ovaj koridor i ja se nadam i polazim od pretpostavke a e, da će ta sredstva biti potrošena do 2017. E, jer tu postoji naravno e, načelo ili će se iskoristiti ili će propasti ta sredstva. Evo toliko o e, stanju stvari u vezi sa ovim koridorom. Hvala lijepa Matiju Groš, a sada riječ ima kolega Van de Kamp. Predsjedniče, ponovno i po zadnji put danas vam iskreno zahvaljujem. Ja podsjećam na ono što sam rekao o bogatstvu on Unije, no kad se ovo sagleda, to daje energiju, entuzijazam, sve što, kad vidimo sve što je moguće u Uniji, to je fantastično. Ne smijemo samo govoriti o problemima, naravno, ali evo, ovo mi daje energiju. Kad se govori o koridorima, a Matiju Groš je druga vrsta čovjeka od profesora Sekija, bolje upoznat sa igrom koja se ovdje igra, dakle ide ravno e, ravno na metu i možda je pametni, ne znam, ali u svakom slučaju moramo napredovati, moramo ići naprijed u Europi. I moramo konkretno neke stvari poduzeti što se tiče licenci. Kažete da imamo dosta sredstava na raspolaganju, a načelo je e, upotrijebi ga ili ga izgubi. No, use it or lose it. E, no, imamo problem koji je vezan za licence. Zatim drugi problem, odnosno drugo pitanje, tiče se EFSI-a, Europskog fonda za strateška ulaganja. No, ako sve u redu, koristit ćemo te novce za zračne luke, no što se tiče e, promorskog prijevoza i e, željezničkog teretnog prijevoza, to je druga stvar da li imate pravo intervenirati ili morate ići preko komisije Europske investicijske banke? Dakle, kakvi su odnosi? Da li biste vi mogli pokrenuti takav jedan elan kako bi se došlo od tih sredstava? Zatim evo, imam jedno pitanje koje se tiče Kine. Neka ulaganja se očekuju za onu liniju Bukurešt dakle, koja su, koje su veze između tog koridora i Kine? Dakle, postavljam pitanje o kineskim ulaganjima. E sad, kad sagledamo ovaj cijeli koridor, to je samo jedan komadić kako bi se došlo do Istambula. Evo, još malo pa ćemo stići. No, što vi mislite o tome? Dakle, bili ste u Baskiji i zajedno s Ertugom e, mi smo išli u Istanbul, a tamo se puno toga radi također. I evo, još jedna zadnja stvar koju želim reći koja se tiče gospodina profesora Sekija, sve to stvorilo je puno radnih mjesta, gospodarskog rasta i mi ovdje možemo blebetati koliko hoćemo o drživosti, o biciklama i drugim stvarima, ali treba i raditi, treba zasukati rukave, a ne samo baviti se biciklom. Hvala lijepa, na to ću se kasnije vratiti i ne sajala sem da ima riječ. Da, ovo malo zvuči kao prijetnja. Želim e, u svakom slučaju zahvaliti Matiju Grošu na entuzijastičnosti i na tome što je ukazao od čega se sastavljen ovaj kompleksni složeni koridor gdje ima puno promjena, dakle, u tome i jest e, najveći izazov da se ima koridor koji prolazi kroz sve zemlje, a ne samo kroz nekolicinu njih. Dakle, uspjeli smo ostvariti, dobiti odobrenje za EFSU, tako da donekle slavimo. Postoje neke stvarne mogućnosti, no ovo pitanje postaviti bilateralno samo sam ovo htio reći. No, pitam se kakve vi mogućnosti vidite za primjenu ovog novog instrumenta i to na način da se ne žonglira samo između CEFA i EFSU-a, efsu i CEFA, već na način kako bismo doista mogli pokazati što namjeramo raditi s ovim velikim projektima koji podrazumijevaju određeni rizik. Dakle, što je to što se može napraviti s ovim. Ja mislim da sada prije nego ikad možemo to napraviti i pokazati. Vjerujem da ste vi jako senzibilni za pitanje prometa i sada mislim da sa EFSom, odobrenim EFSom, eh, imamo mogućnosti napraviti nešto. Razlog zašto ništa nije napravljeno do sada, zato što nije bilo dovoljno volje. A ovdje se obuhvaća i eh, industrija i sektor energije, Dakle, bilo bi dobro da vi koji ste upućeni te stvari, da nam kažete na koji način možemo djelovati. Evo, mi smo spremni 100% pomoći, ali trebamo znati koji su prioriteti za svaki od koridora koji, i koji su to prioritetni projekti koji bi mogli ući u okvir EFSO-a. Dakle, moramo se maksimalno e, založiti za ovo. I na taj način bismo imali čitav portfelj e, projekata za promet e, u okviru EFSU-a, no sve ovisi o vašoj ocjeni. Hvala lijepa, rečina Paolo Telička. Nakon e, nizozemske smjelosti, evo malo češke diplomatičnosti. No, mislim da je Vin van der Kam e, pokazao da bi on mogao biti odličan budući europski koordinator. U svakom slučaju, ja imam specifičan odnos prema ovom koridoru i doista uživao sam vašem izlaganju, prezentaciji i želim ovdje govoriti o plovnosti Elbe. Da budem krajnje iskren, mislim da se teško moglo napraviti više e, zbrke s tim nego što su to Česi napravili lijeva ruka nije znala što radi desna u biti. Mislim da su se stvari malo promijenile, dugo promijenile i ministar za promet i ministar za okoliš su se počeo tim pitanjem. I osim ove češko-njemačke dimenzije koju ste spominjali, a to je problem koji treba riješiti, jer mi svakodnevno, odnosno danonoćno radimo na tome, postoji još jedna dimenzija, nisam upućen u pojedinosti, vjerojatno vaši kolege više znaju o tome, no postoje određeni rokovi za neke aspekte koji se tiču zaštite okoliša na LB oko mjeljnike i mislim da određene mjere moraju biti dosta brzo poduzete i bojim se da ima nedosljednosti, odnosno neusklađenosti između opće uprave MUV i još jedne opće uprave, tako da mislim da bismo trebali dakle druga, druga opća uprava e, zašto okoliša no, e, ako se ne varam, vi ste u Bilu Pragu i svaka dva tjedna ste tamo, ali sada bih želio e, proslijediti vam jedan zahtjev da organizirate sastanak sa ministrima za okoliš e, i sa nevladnim sektorom i mislim da sada imamo konkretne neke rokove i bilo bi dobro da se napravi, da se organizira jedan takav sastanak koji bi, gdje bismo mogli sagledati jedan sveobuhvatan pregled tog plana i situacije. Bilo bi dobro da se izvršni e, akteri tu uključe i ono što je pozitivno da su oba ministra koja, koji nisu tako odavno imenovani, osobito mislim ovdje na ministra za promet, E, a bilo bi dobro da sjedne sa nevladnim sektorom, e, a vrijeme ističe, tako da bi bilo dobro da se nešto pouzme što prije moguće. Hvala. Hvala lijepa. Ja sam i sebe stavio na popis govornika kao posljednje dvije stvari koje se spomenuo, da prekogranični promet ima prioritet i da i manji projekti imaju e, prioritet. To je po mom mišljenju vrlo važno i to je zapravo e, totalni preokret i u načinu razmišljanja i u načinu djelovanja. Druga stvar koju si rekao da je povezanost među riječnim lukama važna. U Hamburgu e, se oko 50% robe transportira e, pomoću željeznice iz Hamburga prema kopnu. A treća stvar koju si rekao da je teška je brodski promet na rijek, riječni brodski promet. Pogledajmo činjenice. U posljednjih 20 godina e, riječni promet e, brodski je pao sa 20 na 8%. To ne zbog toga što nema infrastrukture, nego zato što taj promet ima svoje nedostatke. Vrlo je e, spor, a mreža je nedovoljno razvijena. Dakle, ja sam prije 30 godina plovio Dunavom od Ingolštata do Crnog mora i kad ste bili na Dunavu svakih deset minuta ste morali okretati e, brod e, da, ne bi, da se ne biste prevrnuli. Nedavno sam također plovio Dunavom i vidio sam samo tri broda cijeli dan i to ne zato što Dunav nije pogodan za brodski promet nego zato što brodskog prometa nema. Ali u svim zemljama se sanja o tome i u Njemačkom, Njemačkoj da će se taj promet intenzivirati. Međutim, to se neće dogoditi. E, u Berlinu je bio natječaj za e, e, E, za e, infrastrukturu, međutim nije bilo rezultata. Kanal e, Rajna, Majna, Dunav, to je svojedobno bio veliki projekt. Ministar, njemački ministar za transport od 1980. do 1982. je rekao da je taj projekt bio najveća glupost od kule Babilonske. i da je taj kanal, da je jedina prednost tog kanala što se uz njega lijepo može voziti biciklom, ali da se to moglo postići jeftinije. Dakle, e, mi moramo pogledati kakav, e, kako se razvija e, taj riječni brodski promet Eh, Elba možda ima relevantnost eh, za Hamburg, ali dalje eh, nema. Sad je sagrađena nova luka pokraj Hamburga zbog Elbe. Dakle, mislim da tu moramo biti vrlo, vrlo oprezni. Što su alternative? Du, duž koridora Elbe postoje fantastične željezničke veze, to, kao, e, to i sam znaš. Međutim, e, ta mreža nije dovoljno, e, nije do kraja izgrađena. U Berlinu nam je potrebno 15-20 godina da uopće razradimo planove. Dakle, E, tu postoji ogroman potencijal i tu bi se moglo izvrsno e, transportirati teret e, i tu postoje već djelomično je gotova ta željeznica samo nije do kraja dovršena i, e, mislim da trebamo biti svjesni prednosti koje nudi željeznički promet i da trebamo tu mrežu kao prioritet do kraja e, e, sagraditi ako to ne uspije i dalje možemo razmišljati o drugim stvarima ali nakon 20 godina E, biti slijep za e, nestanak e, riječnog brodskog prometa u Europi to bi bilo zapravo nedopustivo. Mi možemo stvoriti na različite načine radna mjesta, ali pitanje je da li je to pametna upotreba novca ili se taj novac može na bolji način upotrijebiti, a o tome ima raznih ideja. Ali zašto je riječni brodski promet važan? Mi smo u Njemačkoj napravili jednu analizu, imamo E, na svako radno mjesto u samom tom brodskom prometu imamo tri e, e, državna službenika koji dakle tri birokrata koji su zaposleni na, svakog, na svako radno mjesto u, toj, u tom sektoru. Dakle, moramo voditi računa da stvaramo radna mjesta na pravi način tako da smanjimo klimatske promjene i da ne povećavamo birokraciju. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, ako sam dobro shvatio ovo što ste na kraju rekli nije bilo pitanje nego jednostavno vaš, vaše stajalište. Ja sam e, sveukupno ja bih rekao sljedeće. Kad pogledam taj koridor u cjelini, e, ako ćemo koncem lipnja imati i gospodarske učinke i e, potencijal što se tiče stvaranja radnih mjesta onda mislim da više ne govorimo o milijardama koje ćemo potrošiti nego i o razvoju regija koje e, su povezane tim koridorom e, ja na tu, pritom također želim e, u vidu imati odnos između gospodarstva i ekonomije, ali ja sam se susreo sa e, e, ljudima u Pragu i sa ministrima i sa predstavnicima e, zaštitnika okoliša što je problem sa elbom dubina od 1,6 metara morala bi biti data veći broj dana u godini nego što je to sada slučaj. Dakle, E, za jednu trećinu vremena nije sigurno da će ta rijeka uopće biti e, prohodna za brodove, da će plovidba biti moguća. I zato mislim da je važno da obje zemlje jasno kažu e, da li kane ili ne ulagati u to i ako ne, koji su alternativni programi. E, mi u Bremenu imamo jedno usko grlo što se tiče željezničkog prometa e, već se sad govori o velikim brodovima koji će dovoziti teret u te luke, ali to mora e, se moći e, transportirati iz tih luka u e, njihovo zaleđe. Dakle, povezanost luka sa kopnom, sa zaleđem je od ključne važnosti i zato se te povezanost luka mora međutim gledati e, ne samo kao njemačko pitanje nego kao prekogranično pitanje tako ja gledam na to e, ja ne vjerujem da sam se ikad sreo e, ni, sa ikim ko je rekao da mu je potpuno svejedno kakve će to posljedice imati na okoliš svima je stalo do okoliša Eh, ali u svakom slučaju eh, tema koridor odnosno eh, riječni brodski promet unutar koridora ne možemo jednostavno staviti ad acta moramo i dalje o tome razgovarati kao drugo suradnja između njemačke i u ovom slučaju češke prijedlog je bio neka vrsta teritorijalne suradnje, strukture koje već sada postoje u drugim regijama da se iskoriste, da se jednostavno partneri sastanu i da e, e, izraze svoja, e, svoja stajališta i prijedloge. Međutim, to ne smije biti samo jedan niz sastanaka da se na istu temu samo održava beskreni sastanaka nego se mora, nego se ta skupina mora sastati i onda učinkovito raditi jer doista je nužno da se donesu odluke koje će obje strane poštivati. Naravno, e, mora pritom postojati koherentnost unutar zemalja, ali i na razini Europske unije između s jedne strane transporta, a s druge strane pitanja zaštite okoliša. I e, tako da ne bi jedna uprava u jednoj zemlji E, za jedan transportni projekt dala pozitivno mišljenje, a e, uprava koja se bavi zaštitom okoliša ne negativnu ocjenu. Dakle, moramo raditi ukupno koherentnije, međusobno e, pojačati našu suradnju. To, za to se zalaže i komisija i dakle mi u svakom slučaju se sada u okviru mnogih projekata pojačano bavimo koherentamo e, e, unutar Europske unije nego i sa općom upravom regijom a kao drugo i sa općom upravom za zaštitu klime. Dakle, e, ta pojačana suradnja također i sa e, ljudima na e, licu mjesta da će željene rezultate. mi svi znamo da riječni brodski promet i željeznica da je tu potrebno kofinanciranje od 30 do 35% to znači da tu fond za strateška ulaganja možda nije baš najzanimljivija e, način financiranja e, naši prioriteti su manje na cestovnom prometu tu također imamo investicijske probleme i u cestovni promet se mora investirati i ta infrastruktura je potrebna i tu je EFSU e, dobar instrument E, tu se mogu e, puno bolje ostvariti e, javno privatna partnerstva a kao treće ja bih rekao multimodalne platforme su po mom mišljenju zanimljiv primjer toga gdje bi moglo se upotrebljavati sredst, EFSI, Što se tiče pitanja kolege i prijatelja Vima, ja nisam baš tako loš kako si me opisao, ali jedna stvar je jasna, naša zadaća je da se e, te, e, uredba o TNT-u e, implementira u zemljama članicama i mi moramo redovito podsjećati kolege što su zaključili. Ono što mi sad radimo nije ništa novo. Mi znamo vrlo dobro iz prošlih vremena koliko je teško ponekad postići da zemlje e, u praksi provedu ono što su e, se dogovorile i zaključile. Dakle, moramo poštivati prioritete koje smo e, odabrali. A kao drugo, što se tiče investicijske banke, koliko ja znam sada postoji postoji jedna jača povezanost između e, prioriteta e, projekata koji imaju prioritet. Dakle, tu se sad više ne govori općenito o transportu, nego specifičnije o prioritetima to je nešto što mi ali i parlament moramo e, kontrolirati i postavljati dodatna pitanja e, jer moramo biti svjesni da instrument ne odgovara baš za sve projekte što se tiče e, željeznice ja sam se susreo u Ateni sa predstavnicima željeznice i moram reći da su oni vrlo otvoreni za suradnju i za partnerstvo i za, za povezivanje grčkih luka e, sa e, zaleđem pomoću željeznice. Dakle, ako se poštivaju prioriteti transeuropske mreže, onda e, se ne treba suprotstavljati kofinanciranju u takvim projektima. E, ako se u zemlji kao što je Grčka može naći nekoga ko je partner e, za tako nešto, onda to sigurno nije nezanimljiva stvar. Veze sa Istanbulom, ona je naravno dio naših planova. Naš koridor ne vodi do samog Istambula, ali radovi koji se odvijaju u Istambulu i će imati direktni utjecaj na upravo e, na primjer Bugarsku gdje se trenutno još ne radi dovoljno. <clears throat> Je po mom e, mišljenju poboljšanje infrastrukture vrlo značajno odnosno može e, dati dodatnu vrijednost dakle moja linija ta linija će se po mom mišljenju sljedećim godinama vrlo snažno razvijati E, ja e, sam pozva, svi ste pozvani u Rigu, bilo bi lijepo susresti se tamo sa e, kolegama, a E, što se tiče e, učinka ovog koridora on će biti veliki i na gospodarski razvoj i na stvaranje novih radnih mjesta i ja se nadam da nećemo potrošiti duplo više sredstava nego što je predviđeno i da ćemo postići velike rezultate. Hvala lijepa Matiju Groš na svim odgovorima. Htio sam još pohvaliti e, nešto u tvom izvješću, a to je most E, između Vidina i Kalafata preko Dunava, e, mi govorimo o multimodalnosti, taj, o tom mostu ja govorim u svim svojim predavanjima. Koliko je divno što se na tom e, mostu ostvarila veza između cestovnog, željezničkog i biciklističkog prometa. Još jednom srdačno hvala kolegi Matiju Groš i vama svima koji ste sudjelovali u raspravi. Uvijek nam je drago kada nam dođe Matiju Groš time je sastanak završen.